Poštovane kolege i kolegice, eh, dakle predlažem da nastavimo ili počnemo sa poslijepodnevnim sastankom. Gospodin ministar ima dosta gust plan i program, mora biti na drugim sastancima, stoga ćemo početi s radom kako bi i on stigao na druge obveze na vrijeme. Stoga pozdravljamo ovdje gospodina Svena Miksera, estonskog ministra za vanjske poslove, koji će nam danas ovdje govoriti o pitanjima i tematskom području humanitarne pomoći, onime čime će se oni baviti i tijekom estonskog predsjedavanja Europskom unijom. Imali smo cijeli niz kriza, humanitarnih kriza, ovdje na Bliskom istoku, e, kriza koje su se odrazili na nas. Jutro smo, gospodine ministre, raspravljali o situaciji u Grčkoj gdje zapravo iz onog upravljanja krizima, e, krizom smo sada prešli u fazu upravljanja e, rizikom, dakle E, no, međutim da e, se pose naznake nove krize na jugu Italije, dakle krize koje su ovdje i na našem kontinentu, imamo veliku krizu opskrbe hranom u Africi, Južni Sudan i Jemen e, i druge zemlje. Dakle, cijeli niz je tu tematskih područja koje se možemo dotaknuti, no sada bih riječ dala vama, a nakon toga i kolege će dobiti mogućnost da vam, vam se obrate i postave pitanja. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice poštovani članovi odbora. Hvala i vama što ste iskazali interes da poslušate moje izlaganje o prioritetima istanskog predsjedavanja Europskom unijom. Gospođo prediteljice, zahvaljujem vam i na mogućnosti što smo se mogli sresti ovdje u Briselu, dakle još u ožujku ove godine. To je od mene bilo uistinu vrlo korisno, e, poneprije za sastavljanje agenda agende za našeg predsjedništva, ponajprije kada je riječ o ovim humanitarnim pitanjima. Uistinu mi je drago što sam danas ovdje s vama, što možemo zajedno raspravljati o prioritetima estonskog predsjedništva na području humanitarne pomoći. Imao sam priliku raspraviti s nekim članovima odbora eh, mm, o, odbora o pitanjima mm, razvojne pomoći, ali to nije ono o čemu ćemo govoriti danas. Dopustite na početku da kažem da Europska unija zajedno sa zemljama članicama jest vodeći, odnosno najveći pružatelj humanitarne pomoći u svijetu. Europski parlament ima vrlo važnu ulogu u svemu ovome i stoga želim zahvaliti ovom odboru i cjelokupnom Europskom parlamentu na vašoj potpori e, i predanosti e, da se, e, da se zajedno s nama borite protiv humanitarnih problema uloga Europskog parlamenta u ovom procesu uistinu od velikog značaja. Ljudski životi e, nemaju cijenu i uništavanje jednog života jest zločin protiv čovječnosti i to se također primjenjuje e, primjenjivo i kada govorimo o Tarinu i kada govorimo o Alepu. Humanitarna pomoć je fundamentalni izraz odlučnosti ljudi Europe da pomognu drugima diljem svijeta i u Europi Znači, mi se brinemo za svoje ljude, ali se brinemo i za ljude diljem svijeta gdje god oni živjele. Estonija će e, nastaviti e, graditi na onom momentumu koji je stvorilo mateško predsjedništvo. Odradili su uistinu odličan posao i unaprijedili e, humanitarni rad Europske unije. U narednih šest mjeseci Estonija će nastaviti u jačanju koordinacije kako bi pružila pomoć, odnosno podršku um, Europskoj uniji i njezim zemljama članicama u pruženju humanitarne pomoći tamo gdje povladaju humanitarne krize i prirodne katastrofe. Dopustite mi da naglasimo one dobro poznate činjenice um, o da mm, kriz, dugotrajne krize E, nasilno raseljavanje i e, globalna glada su zapravo mm, poprimili neviđene i zabrinjavajuće razmjene. E, ovaj trend raseljavanja uzrokovan oružanim sukobima, primjerice kao što imamo u Nigeriji, u Južnom Sudanu, Siriji, Iraku i Jemenu, evo samo da navedem nekoliko od njih. Geografski gledano, dakle, imamo E, prijetnju humanitarne krize i u Ukrajini gdje milijuni još uvijek e, su potrebiti. Nelson Mandela jednom je rekao sve se čini neizvedivim dok se ne izvede. I u u 21. stoljeću mi imamo znanje, imamo resurse i nemamo isprike za to da ljudi još uvijek umiru od izlječivih bolesti. A sukobi se e, zaoštravaju, rezultiraju u sve više onih kojima je potrebna humanitarna pomoć. Više 65 milijuna ljudi je nasilno rasiljeno zbog eh, sukoba, nasilja huma, eh, ili kršenja ljudskih prava. Prirodne katastrofe katastrofe, bilo da su e, klimatske promjene, rast populacije, sve to se sve češće događa i sve intenzivnije. Danas 130 milijuna ljudi ovisi o humanitarnoj pomoći i ovo, e, ovo nije neizveden zadatak koji je pred nama, ali e, moramo ga dovršiti. U sjeću 2016. godine imali smo sastanak na visokoj razini, u jednom na visokoj razini o, e, o humanitarnom e, financiranju i 15 milijardi dolara. E, to je onaj što nam nedostaje dim za globalnu humanitarnu pomoć. U ožujku ove godine e, koordinator Ujedinjenih naroda je u Vijeću sigurnosti upozorio da više od 20 milijuna ljudi u četiri zemlje e, da njima prijeti e, stradavanje i glad. A sve to imajući se događa u kontekstu dugotrajnih kriza u mnogim redigama diljem svijeta. Rad svih onih koji pružaju e, humanitarnu pomoć je e, potrebniji nego ikada prije e, oni koji rade za humanitarne agencije i organizacije prisiljeni su ići u područja u kojima vladaju krize i sukobi, napuštaju svoje domove i svoje obitelje, te one u pojedinim slučajevima e, su to ljudi koji su i sami izgubili člana obitelji. To su hrabri ljudi kojima moramo odati naše e, nepoštovanje poštovanje i pružiti podršku. Zaštita eh, građana je jedna od glavnih svrha umatene pomoći. Posredimo se samo svega onoga što se događalo u Siriji proteklih godina gdje su građani bili žrtve iz dana u dan ili se drugih e, događanja koje se ne smiju tolerirati. Estonija e, je zapravo zabrinuta zbog sve manjeg humanitarnog prostora i nije prihvatljivo da, da e, ova situacija koju imamo postaje normalna. Mi naglašavamo potrebu eh, da se prekinu ovakvi nasilni događaji i da to i Europska unija će i nadalje na svojim načelima a to je pružanje humanitarne pomoći prema potrebi i zaštita humanitarnog prostora. Nadalje, Europsko predsjedništvo daće posebnu pažnju E, pitanju dugotrajnog raseljavanja. E, ovo je najveće raseljavanje koje imamo nakon drugog svjetskog rata i imamo veliki broj raseljenih ljudi u vrlo kratkom vremenu. U proteklih 15 godina broj izbjeglica i e, migranata diljem svijeta rastao je brže od rasta svjetske populacije i današnja kriza, bilo da je prirodna ili uzrokovana čovjekom, ne može se riješiti samo humanitarnom pomoću. Mi moramo ujediniti našu političku volju i hrabrost da preobrenemo ovaj negativan trend i da e, e, uklonimo razloge za ovakav negativan trend. Jačanje rezilijentnosti partnerskih zemalja u svrhu prevencije kriza e, je vrlo važan element. Koncept rezilijentnosti ili otpornosti razvije su politici posljednjih godina, ali iz humanitarne perspektive tu se malo toga promijenilo. Jačanje otpornosti je važno da bi, e, je važno za jačanje e, osjetljivih i ranjivih zemalja. I u samoj srži svih naših namora, napora jeste spasiti ljudske živote i e, spriječiti e, patnje. U tom e, pogledu mi pozdravljamo novu strategiju koja naglašava važnost pružene pomoći državama, društvima, zajednicama i pojedincima kako bi se mogli nositi s dugotrajnim e, pritiscima. Mi pozdravljamo u suradnju europskih političkih, humanitarnih i razvojnih aktera u, e, na području e, dugotrajnih je kriza. Kako bi se mogli pripremiti i odgovoriti na krize, moramo iskoristiti jak humanitarno razvojni neksus, a e, i to tamo gdje to kontekst omogućava dakle novi europski konsenzus o razvoju, siromaštvu i tako dalje mora biti e, e, integriran i mora biti, imati jedan koherentan i e, sveobuhvatan pristup. Možemo zapravo ovdje vidjeti i pozitivne sinergije iz pristupa koje smo imali. Mi moramo promijeniti način na kojim radimo kako bismo osigurali veću integraciju i suradnju između vlastitih humanitarnih i razvojnih agencija agencija kao i suradnju sa e, drugim agencijama, e, bilateralnim agencijama, UN-ovim sustavom, civilnim društvom i E, slično. Moramo razmotriti svi mi što možemo učiniti unutar Europske unije kako bismo povećali naše doprinose, kako bismo pojačali komplementarnost i koherentnost e, pomoći, kako bismo pomogli ljudima u osjetljivim i e, ranjivim zemljama. I unatoč najboljim naporima, najvećim naporima kad je riječ o otpornosti, još uvijek moramo e, pomagati ljudima diljem svijeta, moramo pružati pomoć mladima i djeci koji su morali napustiti svoje domove i pružiti mogućnost obrazovanja. Moramo omogućiti i e, raz, e, zaštitnu skrb prije kada je riječ o e, raseljenim osobama i izbjeglicama u urbanim e, centrima. Nadalje, e, mi podržavamo i UN-ovu ambicioznu agendu za humanitost i obveze preuzete na svjetskom humanitarnom samitu prošle godine u Istanbulu. Summit je pozvao na promjene u humanitarnim akcijama. Tu imamo velike obveze kada je riječ o prevenciji sukoba, e, o nasilnom raseljavanju i sl. U duhu samita Estonija će se koncentrirati pojentrive na e, učinkovitost pomoći te inovativnost u humanitarnim rješenjima. Grand Bargain, taj proces koji je osmišljen nakon e, panela UN žena na visokoj razini. Um, jest uistinu vrsta pregovora između e, donatora i onih agencija koje provode humanitarnu pomoć i traži e, povjerenje sa svih strana. Estonsko predsjedništvo da pruža podršku učinkovitom radu i suradnji među e, donatorima i humanitarnim organizacijama. To uključuje veću fleksibilnost kada je riječ o financijama i pozivamo sve e, partnere da, e, da se da se povode za ovim e, načelima kako bi se unijela veća učinkovitost u pružanju pomoći, veća transparentnost i veći stupanj povjerenja. Svi uključeni u pružanje humanitarne pomoći, od njih se očekuje da učine više spanje. Novi izazov zahtjeva nove pristupe, poticanje inovacija, korištenje iskustava privatnog sektora može dati i pozitivne učinke i za humanitarnu pomoć. Mi želimo ojačati angažman s privatnim sektorom. Nove tehnologije, digitalna rješenja mogu ponuditi jednostavna, jeftina rješenja, omogućiti brže pružanje pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna. Učinkovito pružanje pomoći na transparentan način e, i dok e, zapravo pružamo ruku novim partnerima, moramo ipak ostani usredotočeni na naše temeljne vrijednosti e, i paralelno sa svjetskim humanitarnim samitom, esensko predsjedništvo će učiniti sve da zajamči kako bi pruženje humanitarne pomoći funkcionira, e, funkcioniralo i to ba imajući na umu i kontekst desete obljetnice konsenzusa koja se slavi u prosincu 2017. godine. Mi želimo i napredak u rodnoptenjem naselju, jednako tretno muškaraca žena ima multiplikatorski učinak, pogotovo kada je riječ o iskorjenjivanju simaštva. Mi moramo pa pažljivo razmatrati na koji način se odnose prema, prema ovom e, rodnom e, pitanju. Moramo ojačati žene kao aktere e, i aktere promjena, uključiti ih u procese donošenja odluka. Davajući glas ženama lokal, tamo gdje vladaju krize mogu smanjiti i E, slučajeve rodno temeljenog naselja, slučajeve kada se ženu iz djecu zlostavlja ili ih se marginalizira. To su ključni e, prioriteti našeg predsjedništva kada je riječ o pruženju humanitarne pomoći. I naše ambicije su uskan suradnja sa Europskim parlamentom, pronalaženje inovativnih i kreativnih rješenja u pruženju humanitarne pomoći. I na kraju još jednom veliko vam hvala što ste nam i pružili priliku da ovdje iznesem prioritete našeg predsjedništva. Poslušat ću sva vaše pitanja i rado vam dati odgovor na njih. Hvala vam puno. Hvala vam na ovom pregledu. Sada će kolege postaviti postaviti pitanja. Počet ćemo s gospodinom Enrikom Guerrerom. Hvala vam najljepša. Hvala vam ministre što ste nam izložili estonske prioritete za sljedećih šest mjeseci. Vrlo često mi čujemo popis prioriteta oni su vrlo često slični prioritetima prethodnog e, predsjedništva. Naravno, to su problemi koji se rješavaju u dugoročnom okviru. Iz tih razloga je logično da neki prioriteti e, estonskog predsjedništva budu isti prioritetima prethodnih e, predsjedništva, Isto kao što je logično da se neke od njih nađu na popisu prioriteta sljedećeg predsjedništva, odnosno bugarskog. Ja sam vaše prioritete uzeo na znanje, planove za sljedećih šest mjeseci. Imam nekoliko komentara i upite. Spomenuli ste pojam otpornosti. Spomenuli ste kako se taj e, pojam e, razvio u razvojnoj suradnji. No čini se da nije bilo mnogo napretka u području humanitarne pomoći. Kada govorimo posebice o prevenciji sukoba i njihovom, njihovom rješavanju. A tu je i pitanje otpornosti na prirodne katastrofe. Pripravnost na takve e, nezgode, na takve katastrofe je nužno. Upravo je tome bila posvećena konferencija u Cancunu što će biti tema jedne od sljedećih točaka današnjeg dnevnog e, reda. Bila je riječ o reviziji sporazuma iz Sendaja. Glavni naglasak stavljen je na pripravnost, na prevenciju, na pokušaj izgradnje otpornosti naspram bilo kakve vrste katastrofe. Naravno, važno je e, govoriti i o uštedama, e, a te su uštete značajne upravo ako je razina pripravnosti vrlo visoka. Drugi aspekt na koji bi se osvrnuo je nešto što je nama vrlo, vrlo važno, a to je povezivanje human, humanitarne pomoći e, s pristupima toj, e, te pomoći humanitarna pomoć jest odgovor na krizne, na, na krizna stanja, ali isto tako jest osnov za razvoj održivosti. Nakon e, Istambula vrlo je važno pratiti razvoj situacije Komisija je na sebe preuzela preuzela obvezu provođenja revizije, dakle da se e, sagleda sve što je učinjeno u smislu obveza preuzetih u okviru Istanbulskog sporazuma Možda bi tomo vijeće moglo e, pripomoći, naime da vijeće izvrši izvjestan pritisak na države članice kako bi i one e, udovoljile, odnosno ispunile e, obveze i sa svoje strane a isto tako kako bi e, sudjelovale u tom pregledu rezultata. Na Istanbulskom samitu velik je naglasak stavljen na inovativnost humanitarne pomoći, dakle na nove odgovore i nove mehanizme. Deve će u rujnu organizirati aktivnosti povezane s inovativnošću u području humanitarne pomoći. Ja sam zatražio studiju Možda bi predsjedništvo moglo u jednom trenutku pogledati kako stvari stoje u tom području. Dakle, kako se kreće inovativnost u okviru pružanja humanitarne pomoći. Vrijedi li revidirati odnosno pogledati unatrag što se događalo s humanitarnom proš, e, pomoći proteklih e, deset e, godina recimo. Dakle, na temelju toga možemo postaviti prava pitanja recimo što treba mijenjati i kako to učiniti. Kad govorimo o ovome, ne govorimo samo o humanitarnoj pomoći unutar Europske unije, nego govorimo o situaciji Izgradnje vizije humanitarne pomoći nije ovdje riječ samo o resursima. E, vi ste u vijeću odgovorni za ovaj portfelje. Pa vas e, ja molim da kada je riječ o izbjeglicama, o migracijama, da to ne bude samo u domeni ministara unutarnjih poslova nego da se time pozabave i drugi ministri, ministri iz drugih e, resora da se uključi i da se svjetlo um, baci i na humanitarne djelatnike, da se čuje i njihov glas. Zato što mislim da bi njihov doprinos mogao biti vrlo značajan kada je eko, sredstva bila uključene u Grčkoj, onda su se stvari počele e, poboljšavati. I ljudi su u različitim e, krizama i, i oni znaju kako zapravo mnogo bolje izaći s njima na kraju upravo zato što imaju to iskustvo. To je recimo slučaj s Italijom. Imamo e, četiri, četiri prijavljena e, govornika. Ne znam s kim ćemo početi. Zapravo imamo pet. Počinjemo sa Brunom Bentom. Hvala. Hvala predsjedavateljici. Hvala ministru na ovom e, izlaganju. Prvo pitanje se e, odnosi na provedbu održivih e, ciljeva razvoja. Koje je vaše mišljenje, e, mišljenje o tome trebali uspostaviti pouzdani mehanizam praćenja te provedbe, a isto tako i ispunjavanja obveza od strana država članica. A kao drugo, ono što ste e, vi već spomenuli u jednom našem susretu je pitanje mogućnosti korištenja digitalnih e, uređaja, digitalnih rješenja u području e, razvoju. Dakle, kakav odgovor nailazite od država članica na taj prijedlog? jer kada o toj temi e, govorimo onda se odmah pojavljuje i pitanje tko će te uređaje financirati. Pa to treba sagledavati u okviru i ostalih elemenata ove teme. Hvala. Gospođa Marija Hojbuh. Hvala gospodine e, ministre. Mm, hvala vam što ste nam predstavili svoj program rada na području humanitarne pomoći. E, dopustite nekoliko pitanja koje će otići možda korak dalje. U pred programu predsjedništva e, na području razvojne politike stoji osim provedbe agente za 20 do, 30, e, do 2030. godine rezilijentnosti i ostaloga također i je kao prioritet navedene i um, uklanjanje uzroka za um, iseljavanje. E sada u ovom uh, tematskom području tu govorite, uh, tu se govori o tome da financijski instrumenti moraju biti koherentni i komplementarni. Možete li mi zapravo ovdje pojasniti kako to trebamo razumjeti, što to točno znači, te što uh, zapravo zapravo želite postići, odnosno što namjeravate s kojim instrumentom. Nadalje, ne primijetila sam da kada je riječ o sigurnosnoj politici, da tu također govorite o koherentnosti, ali ne govorite o koherentnosti, o političkoj koherentnosti kada je riječ o humanit, politici pružanja humanitarne pomoći. I pretpostavljam da estonsko predsjedništvo, da to može. Estonsko predsjedništvo možda nije prioritet, dobro, može se da teško da e, zapravo kako govorimo ovdje koherentnosti, pogotovo ako Europska komisija izvješće nije objavila ove godine, ako iz od strane vijeća nema E, prioriteta u tom području, onda zapravo nedostaje upravo to, taj aspekt e, koherentnih politika na području razvojne politike i to je ono što e, nama ovdje nedostaje. Možda možete reći nešto o tom. Thank you. Hvala, Hvala vam. Sa, zadovoljstvom sam vam slušao i, i, i jučer. Ja sam bio u drugom odboru. Ja sam s nekim kolegama posjetio humanitarni centar ovdje u Briselu koji e, prati 24 sata na dan stanje na terenu. Oni još njima još uvijek e, nedostaje e, recimo bolnica i drugih e, elemenata u pružanju pomoći. Vrlo je važno raditi na europskom pristupu rješavanja tih problema. Dakle, mogli biste tu problematiku malčice razraditi. Od strane socijalista mi bismo isto tako voljeli da se u ovom području više govori o obrazovanju. Dakle, vrlo je važno da se uključe i mladi naraštaje, da se uključe u pružanje humanitarne pomoći. Dakle, možete li vi nešto po tom pitanju učiniti? Tu je i pitanje žena nije, nisu u pitanju samo mladi, nego treba pristupiti i e, ženama. Dakle, osnažiti ih e, i uključiti. I to je nešto što bi, o čemu bih rado čuo vaše stajalište. Cecil Kenge, izvolite. Hvala. Hvala na programu koju ste nam izložili i predstavili. Ja bih se zaustavila na nekim detaljima. Kada, riječ, kada je riječ o zemljama Afrike, ka, ka, Karibskog područja i Pacifika, to je jedan od temeljnih e, područja koje se spominje u ovom, u ovom izlaganju, dakle jedan od prioriteta. Govorili ste o mladima, o tome kako ćete mladima predstaviti taj e, program. To je strategija u koju uključujete i žene govorite i otpornosti, otpornosti tih kategorija, dakle kategorija mladih i žena. Riječ je primarno dakle o ranjivim i osjetljivim zajednicama. Moje pitanje je sljedeće. Hoće li biti prostora i za dijasporu? Dakle, za osobe koje su davno otišle s afričkog e, kontinenta, koje žive primjerice u Europi, no kane se u jednom trenutku vratiti na kontinent svog e, porijekla. Ja međutim e, nigdje nisam našla da se dijaspora spominje. Moje pitanje je dakle hoćete li se posvetiti i tom elementu. Drugo pitanje se odnosi na vaš rad i potporu koju ćete davati na, e, koju ćete dati izravnim humanitarnim e, pomoći u kriznim situacijama. Recimo, e, takva je situacija u Kongu. Tamo još uvijek je vlada kriza. Dakle, kanite li vi dalje podržavati postojeće programe? Treće pitanje se odnose na mlade žene iz Nigerije. 200 djevojaka bilo je, otota, bilo je oteto kao što znato, a mnoge druge e, osobe Boko Haram i dalje e, otima. Prije nekoliko tjedana je upravo bila takva situacija. Mi moramo iznaći e, mi moramo iznaći rješenje za tu za taj problem razlozi su i uzroci e, teški i e, situaciju možemo riješiti samo ako riješimo te uzroke. E, voljela bih da mi date točne odgovore na ova tri pitanja. Hvala. Hvala. Norbert Neuser, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da ovdje u ovom odboru sve češće doživljavamo da tema sigurnosti, migracija, i slično zaokuplja veći dio našeg radnog programa. To je važna tema, no mislim da ne smijemo zanemariti onaj značajan aspekt našeg odbora zanemariti, a to je upravo borba protiv siromaštva. Summit e, na koji bjelokosti također će se održati tijekom vašeg predsjedavanja Europskom unijom. E, Boris Ponga je pripremio dobar nacrt izvješća. Tu ćemo također raspraviti tome na kojem možemo organizirati našu suradnju sa Afrikom, a vas e, kao predsjedništvo vijećem, dakle kako vi vidite e, te odnose između Europske unije i Afrike i mi mislimo da ovaj glavni cilj, cilj e, iskorjenjivanja siromaštva je cilj koji se moramo zacrtati, a da pri tome ne smijemo zanemariti ni izazove kao što su migracije i e, druge krize. Drugo pitanje, nakon Katuna kako sada dalje? Znam da mnoge zemlje članice odnosno neke teško zemljama članica objasniti da postoje različite formate. Imamo tu suradnju između Europske unije i e, zemalja Afrike sa Afričkom unijom, a onda s druge strane imamo format suradnje između Europske unije i e, zemljama Kariba i Pacifika. Dakle, kako vi to e, vidite? E, hoćete li vi voditi pregovore po tom pitanju? E, hoće li to biti davoženo tijekom vašeg predsjedavanja ili će to kolege nakon vas, na, vašeg predsjedavanja nastaviti? Mislimo da mi, mislimo da odnos između Europske unije i zemalja Pacifika i Kariba mora biti unapređen, pa ne prije zbog toga što postoji za to dogovarajući zakonski okvir. Hvala. Hvala vam kolege, no vaša pitanja su bila nešto šira od teme humanitarne pomoći. No, prije ljeta su ljudi tome skloni, a naš ministar će odgovoriti na pitanja na koje može dati odgovor. Naravno, on će sam e, reći postoje li pitanja na koja nije spreman odgovoriti. Jutro smo razgovarali o humanitarnoj situaciji u Grčkoj. E, a, rekli smo kako e, Europska unija daje sredstva i pomaže grčkoj vladi i u Italija je kriza. Ne znam je li talijanska vlada zatražila istu pomoć kao i e, Grčkoj i e, hoće li doći do iste vrste e, pomoći koju sada Europska unija pruža Grčkoj. Hvala vam. Hvala na ovom vrlo širokom spektru pitanja koje ste mi postavili. Meni se čini da se od mene tražilo da se usredotočim više na humanitarnu pomoć, a ne toliko na, na razvoj. Stoga, ako se nisam osvrnuo na mnogo razvojnih pitanja, razlog je tomu što što je to e, u ovlasti e, druge e, formacije vijeća, no ja ću rado razgovarati i o tim temama. Kada je riječ o razvojnoj pomoći i razvojnoj suradnji, dakle dotaknući se i tih tema. Kao prvo Postavljena su pitanja, postavio ih je gospodin Guerrero Salom. Rekao bih da je istina, prioriteti se često ne mijenjaju od predsjedništva do e, predsjedništva. A tome je e, e, razlog činjenica da zapravo cilj ostaje uvijek isti, a to je iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva kao i pomoć najugroženijim, najosjetljivijim e, državama. Osim toga, mnogo e, kriza se zapravo um, veoma oduži, postanu e, dugotrajne e, te moramo e, činiti barem dvije stvari istodobno. Moramo se baviti akutnim rješavanjem problema i dostavljanjem humanitarne pomoći ljudima koji trpe, ali e, s druge strane moramo se baviti i dugoročnim aspektima pokušavajući naći trajnije e, i dugoročnije e, rješenje za postojeće probleme, a sve to kroz razvojne projekte. uvijek pokušavamo naći održivo rješenje za krizne situacije. Nadam se e, iskreno da će e, da će e, neke od tih stvari biti riješene, ali da će neke e, e, neke situacije prijeći i Bugarskoj i Austriji koje će se i dalje baviti nekim pitanjima upravo kako bi riješile dugoročne probleme. Otpornost je važna kako kod prirodnih katastrofa, tako i onih izazvanih ljudskim djelovanjem nužno je izgraditi otpornost e, i u državnim strukturama, ali i u društvima. E, posebice u zemljama e, koje su osjetljive, koje su krhke i koje često bivaju žrtvama ovakvih katastrofa što su čvršće e, državne i društvene strukture u tim državama, to će one biti otpornije na prirodne katastrofe i moći će se bolje s njima nositi. E, tu je i e, pitanje otpornosti kada je riječ o sukoba izazvanih ljudskim djelovanjem Dakle, u svakom slučaju to je e, vrijedan cilj, e, cilj kojem trebamo, e, kojem trebamo stremiti kako bi ciljne zemlje bile u stanju iznijeti se s obje kategorije s obje kategorije kriza dakle onim prirodnim i onim izazvanim ljudskim e, djelovanjem. Postavljeno je također i pitanje vezano za migracije e, i pitanja treba li se migracijama baviti samo ministri unutarnjih, e, unutarnjih poslova. Ja osobno smatram da u globalnom svijetu Eh, je teško eh, eh, razlikovati unutarnju i vanjsku, vanjsku sigurnost Smatram da postoje doista bliskost, odnosno čvorište na kojem se svi ti aspekti sigurnosti e, susreću. Kad govorimo o vanjskim i unutarnjim aspektima migracijama, onda treba postojati dobra suradnja i koordinacija između različitih e, agencija, između svih država članica, a isto tako i svih drugih zemalja koje su na neki način povezane s tim pitanjem. U pitanju je upravljanje migracijskim tokovima na granicama Europske unije to ćemo morati rješavati istodobno kao i temeljne uzroke tih migracijskih e, tokova. Treba nam sveobuhvatni holistički pristup e, problemu migracija. Moramo stoga biti svjesni činjenice e, s druge strane da su se ljudi od uvijek kretali, to nije nova pojava, to nije fenomen e, kojeg možemo u potpunosti e, zaustaviti. Naime, migracije imaju i pozitivne e, aspekte, valja stoga razlikovati nelegalnu i legalnu migraciju te omogućiti ljudima da se na zakonit način presele iz, iz nekih dijelova svijeta u druge dijelove svijeta, a posebice kada su na bilo koji način u njima ugroženi. Spomenili se, spomenula se i odgovornosti i ostvarivanje održivih ciljeva razvoja. Dakle, rekao bih, kada smo postavili e, te e, ciljeve e, kada smo e, osmislili i uspostavili fondove, odnosno sredstva za te ciljeve, kada smo osmislili instrumente za njihovo postizanje, doista je šteta kada ne uspijemo do tih ciljeva i doći. Za, po mom mišljenju za to nema isprike. Još nas e, neko vrijeme dijeli do te važne godine 2030. E, roka koje smo postavili za ostvarivanje održivih e, ciljeva. Sve je jasnije da neće svi biti u mogućnosti te ciljeve doista i ostvariti. Možda bi trebalo povećati razinu političke ambicije. S druge strane, valja reći da da se povećavaju sredstva koja kao Unija ili kao države članice izdvajamo za ovu svrhu no, s druge strane smo vidjeli i povećanje broja katastrofa i kriza koje traže odgovor ne samo Europske unije nego i globalne e, zajednice. Kada je riječ o digitalizaciji e, u upravljanju i pružanju potpore i humanitarne pomoći, e, možemo postići veću razinu transparentnosti. E, upotrebom digitalnih uređaja možemo cijeli proces i ubrzati. To manje više svi priznaju, svi su toga svjesni. digitalna pismenost, pružanje digitalnih e, usluga, e, Važni su elementi u ovom kontekstu. Postoje, postoji istinsko zanimanje za ovaj aspekt. E, mi ćemo pokušati ovaj koncept napuniti stvarnim e, sadržajem, da tako kažem. To je jedan od najinovativnijih načina, načina za iznošenje e, s izazovima koji su pred nama. To naravno nije zamjena za tradicionalne načine e, pružanja i upravljanja humanitarnom pomoći. mnoge e, zemlje i dalje se oslanjaju na tradicionalna gospodarstva, e, recimo na poljoprivredu, Dakle, treba im i osnovna i temeljna infrastruktura da postanu konkurentnije. E, trebaju im i tradicionalni elementi razvojne pomoći, no to ne znači da digitalna rješenja jesu u suprotnosti s ciljevima Unije ili zemalja primateljica te pomoći. A sada da odgovorim na pitanje gospođe Hojbuh. Borba protiv uzroka migracija na koherentan e, način Pa mislim da naravno, kao što sam već prije rekao, bismo trebali svima obračunati. Mi ne mislimo potpuno zaustaviti migracije, već naravno želimo riješiti one korijenske uzroke migracijama kada su ljudi prisiljeni migrirati, krenuti na opasna putovanja preko Sredozemnog mora i platiti novac kriminalnim bandama kako bi se uspjeli udaljiti od e, recimo ratova ili nekih katastrofa. Onda zna, to znači da se moramo i na održiv način obračunati sa tim e, uzrocima svega toga. I naravno, dosljedna, učinkovita i dobro promišljena metoda kooperacije je način na koji to možemo postići. Već sam također ranije rekao da smatram da je razvoj jednako važan prioritet za naše predsjedništvo kao i humanitarna pomoć, to nipošto nije slabiji prioritet. Te dvije stvari su neodjeljive jedna od druge. Dugoročni cilj je, da tako kažem, jednak. Dakle, da izgradimo otmana društva koje se mogu brinuti samo o sebi i koje će na bolji način moći se nositi sa stresnim situacijama i koja će se moći aktivirati kako bi same riješile situacije sa e, nekim katastrofama ili drugim krizama. No ja sam shvatio da se ovdje na ovom sastanku želimo više usredotočiti na humanitarni rad, a ne toliko na razvoj, ali i razvoj svakako isto tako prioritet za naše predsjedništvo. Pitanje gospodina Lica. Manjak bolnica i humanitarna pomoć, te da se usredočimo na obrazovanje, to pitanje. Pa, naravno, pristup zdravstvenoj njezi u kriznim situacijama je nešto što je izuzetno važno. I svakako bismo trebali posvetiti pažnju tome da možemo pružati dobru medicinsku njegu onima kojima je to potrebno. A kad govorimo o obrazovanju, onda mislim da je to ključan aspekt odgoja na humanitarnu krizu, te i dugoročno rečeno sastavni dio razvojne politike. Mislim da poboljšanje pristupa zdravstvenoj njezi u onim regijama i državama gdje nalazimo krize predstavlja najbolji način da smanjimo siromaštvo te da povećamo konkretnost tih država, dakle dugoročno gledano i na strateški način. Naravno, to je posebice točno kad govorimo o onim ranjivijim skupinama u društvu, primjerice o ženama, o manjinama i tako dalje. Mislim da je to jedan od najstrateških načina da poboljšamo razinu obrazovanja i pristup obrazovanju i da se s time trebaju riješiti oni dugoročni problemi, ali naravno da uz to trebaju biti vezane i određene prilike, pristup tržištu, ekonomske prilike za mlade ljude. Dakle, to je jedan od e, tog većeg izazova. E sada gospođa Kjenge. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime. Europska unija i Afrika i pitanja povezana s dijasporom. Da, doista. Ja nikako ne smatram da to nije važan prioritet ili legitimno pitanje. I da, to je nešto što nije posebna točka u našem prioritetima predsjedništva vijećem, ali ja sam zabilježio vašu primjedbu i naravno bit će mi vrlo drago uključiti i vaše komentare u naše razmišljanja. Što se tiče Afrike, to je također važan prioritet, ali ne i samo u tom kontekstu. Kada govorimo o sastanku u Abidžanu u listopadu, dakle o sastanku na vrhu, da vidimo kako možemo surađivati sa Afričkom unijom, sa tim kontinentom, sa pojedinačnim državama na Afričkom kontinentu. Oni imaju svoje agende, a mi imamo naše dokumente za strateško planiranje. I mislim da trebamo istodobno izraziti europske strateške ciljeve, ali također i dopustiti da ljudi e, tamo imaju koristi od našeg rada i da stvarno prilike prije svega za mlađe ja Mislim da je to dosta primjereno u smislu tog nadolazećeg sastanka na vrhu s Afrikom i moramo vidjeti kako se odgovorno obračunati sa demografskim izazovom s kojom se taj kontinent trenutno sučava te sa ekonomskim izazovima i prilikama kako bi od toga najviše koristi imaju, imali ljudi u Africi. Imamo još nekoliko mjeseci do tog važnog sastanka na vrhu i naporno ćemo raditi na tome. Naravno, predsjednik Tusk i afrički pandani će presjedati tim sastankom na vrhu i mi smo tu u nekoj ulozi više posrednika koji olakšava tu suradnju, ali ćemo sudjelovati u pripremi sastanka na vrhu. I mislimo i neke inovativnije točke uključiti na dnevni red poput korištenja e, digitalizacije i e, e-vlade to jest e-upravljanja, kako bismo stvorili više prilika za mlade ljude u Africi, a istodobno i vlade na Afričkom kontinentu učinili odgovornim i transparentnijim. Što se tiče Konga i Nigerije, pa tu naravno želimo raditi na tome da se pobrinemo da svi instrumenti dobiju dostatna financijska sredstva. Kada pogledate brojke i statističke podatke, po pitanju novca koje Europska unija i države članice ustupaju, onda vidimo da su te brojke u porastu ali i da je potražnja za financijskim sredstvima nešto što raste brže od toga. I primjerice kada govorimo o situaciji u Nigeriji, o Boko Haramu i o drugim skupinama koji su tamo, onda su glavni izazovi vrlo često ti da se onima koji su u u situaciji e, dostavi humanitarna pomoć. Jer pristup e, osobama koji su u tim kriznim situacijama kad kad je i više otežan nego pristup samim financijskim sredstvima. Dakle, tu imamo to sigurnosno pitanje i pitanje humanitarne pomoći koje je povezano i koje moramo riješiti. Nadam se da sam djelomično uspio odgovoriti i na pitanja gospodina Noizera što se tiče sigurnosti imigracija, novim odnosom s Afrikom i postavljeno je posebno pitanje o razdoblju nakon sporazuma iz Pa 2020. godina će uskoro biti tu i znamo da će sporazum iz Kotonua uskoro istići i očekujemo od Europske komisije da izradi prijedlog za mandat već se govorilo na sastancima u vijeću o E, situacije nakon Kotonua i moram reći da ne postoji konsenzus oko toga kako nastaviti raditi dalje, ali mi svakako mislimo raditi na, izradi tog e, konsenzusa i slažem se s vama što se tiče sve onoga što ste rekli da je to dakle bio vrlo važan e, format. I danas je možda agenda između EU i Afrike jedna od glavnih e, točaka na dnevnom redu, ali trebamo nastaviti i raditi sa karibskim i pacifičkim partnerima. I treba reći da moramo naći načina s kojima možemo stupiti u kontakt sa drugim regionalnim partnerima na području Pacifika, na području Kariba. E, dakle, sa svima onima koji imaju interesa u tome da na značajan način doprinose agendi za razvoj, pogotovo kada sad radi u tim regionalnim grupacijama država. Moramo oko mnogo toga raspraviti i nadam se da ćemo se uspjeti usuglasiti oko mnogo toga prije nego što trenutni sporazum istekne, ali ja sam dosta optimističan i uvjeren sam da možemo ostaviti napredak koji će nam dopustiti da ne izgubimo taj dragocen instrument kojeg smo izgradili s tim sporazumom. Da, e, situacija pitanju migracije u Italiji. To je svakako ozbiljna situacija. Razgovarao sam jučer s vašim kolegama iz odbora za vanjske poslove relativno kratko. Migracijska situacija i posebice ta sredozemna ruta je jedno od onih sigurnosnih pitanja koje će u idućih mjeseci biti visoko na dnevnom redu i naravno da estonsko predsjedništvo misli u različitim formatima u okviru vijeća raditi na tome jer to je povezano sa vanjskom sigurnošću, sa vanjskim odnosima, sa unutarnjom sigurnošću također i sa solidarnošću unutar država članica Europske unije. I naravno morat ćemo se obračunati sa hitnim potrebama i na vrlo ozbiljan način shvatiti želju Italije da Europska unija sa državama članicama izrazi veću solidarnost. Ali morat ćemo i na strateški način, na dugoročni način eh, vidjeti što ćemo napraviti protiv tih izazova kako tako što ćemo se boriti protiv kriminalnih aktivnosti, kriminalnih skupina koji profitiraju od krijumčarenja ljudima i koji na taj način stvaraju još i veći učinak e, potražnje za migracijom, kako onih koji kako upotrebi e, inovativnih digitalnih rješenja na tom području. Naravno, opet e, moramo riješiti korijenske uzroke migracija. A mislim da je otpornost sastavni dio toga. Moramo biti spremni na smislen način doprinijeti tome da se poboljšaju se kapaciteti tih država koje su e, na tranzitnoj ruti, ali su tako i e, onih država koje su u državi porijekla migracija, da mogu bolje upravljati vlastitim granicama i tom migracijskom situacijom. Mislim da je situacija užasno složena. Migracijska situacija, to smo vidjeli, bilo je e, bila je jedan od prioriteta Malteškog predsjedništva i oni su značajno napredovali po mnogim e, pogledima, ali nisu u potpunosti uspjeli riješiti tu situaciju, ali to svakako nije bilo zbog toga što se nisu dobro trudili, već se radilo o tome da je situacija vrlo složena i mi radimo najbolje što možemo kako bismo napredovali s time i nadamo se da ćemo do kraja našeg predsjedništva biti u mnogo boljoj situaciji, ne samo zato što ćemo se onda približavati Božiću pa će onda zbog togodišnjeg doba opasti broj migranata koji dolaze sezom rutom, već i zato što ćemo se približiti konsenzusu u vijeću vezano uz to kako da e, riješimo te e, aspekte solidarnosti i sigurnosti. želimo biti e, iskreni posrednici, oni koji će uspjeti ostvariti konsenzus i radimo prema tome. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine ministre na tome što ste odgovorili na mnoga pitanja koja nisu nužno bila na našem dnevnom redu sastanka za danas, ali vi ste to vrlo dobro napravili. Naravno imate šest mjeseci od sada pa do Božića u kojem možete raditi i mi se veselimo suradnji s vama na ovim temama. evo, zahvalimo ministru što je došao i što se savršeno pridržavao zadnog vremena. We'll just take a couple of minutes to get the speakers' names up here for the next one. Samo ćemo stati na nekoliko minuta da promijenimo imena govornika na panelu. Okay, colleagues, we're going on to item... U redu kolege prelazimo na devetu točku. Preispitivanje instrumenta vanjskog financiranja u sredini programskog razdoblja. To je vrlo važno zato što smo već prešli sredinu saziva rada Europskog parlamenta, već imamo tri godine od kada smo se po prvi put nastali kao odbor u ovom sazivu parlamenta, što znači da su i naši instrumenti već prešli tu sredinu e, programskog razdoblja, a to dopušta Europskoj komisiji mogućnost da evaluiraju instrumente, da vide jesu li učinkoviti ili ih treba promijeniti na neki način. Ali prije nego što odlučujemo nekim izmjenama moramo vidjeti kako stvari funkcioniraju trenutno. I danas ćemo čuti o služacima e, koji su e, izveli te evaluacije za komisiju. Imamo tu tri slučaka koji će govoriti o e, instrumentu za suradnju u razvoju i o Europskom razvojnom fondu. Imamo tu gospodina Žana Bosuta, on je iz Europskog centra za razvoj politika za e, suradnju u razvoju. Njih jako dobro poznajemo, oni su izrađivali mnogobrojne studije u prošlosti, on će govoriti o DCI-u. A zatim je tu s nama gospođa Karolin Tunisen te gospodin Javier Pereira koji će govoriti o Europskom razvojnom fondu. To su naši savjetnici koji imaju već dugogodišnje iskustvo na području razvoja i evaluacija. Krenut ćemo sa gospodinom Bosutom Aha, u mojim bilješkama piše da ćemo početi sa DCI, ali možemo početi sa EDF-om. Onda, gospođo Tunisen, evo, rekli smo da ćemo za svaku prezentaciju imati po 8 minuta, dakle imate svaki eh, otprilike polovicu tog vremena. Čujete li me sada? Da, hvala. Dobar dan, hvala vam lijepa. Ja ću samo predstaviti glavne nalaze u 8 minuta vezano uz Europski razvojni fond broj 11. Na mojoj prvoj prozirnici zapravo želim vidjeti gdje se taj instrument nalazi. On je jedan od devet instrumenta vanjskog financiranja Europske unije. To je najveći instrument što se tiče novca koji se na raspolaganju. Imamo za razdoblje 2014-2020 godine 30,5 milijardi eura i to je stoga jedan od najvećih instrumenta za pomoć diljem svijeta za okvir imamo sporazum e, o partnerstvu s Kotonua, e, što mu daje nekoliko specifičnih obilježja. Kao prvo imamo to partnerstvo, dakle sve odluke o dodeljivanju novaca pod EDF-om donose se zajedno e, između Europske unije i država korisnica. Budući da je to partnerstvo, onda naravno imamo veliku razinu i vlasništva nad svim aktivnostima koje se financiraju iz EDF-a. Jedno drugo obilježje koje proizlazi iz partnerstva svjetskog je e, dijalog e, o politikama na visokoj razini s kojima se onda promiču i europske vrijednosti. Treća glavna, e, glavna karakteristika je zemljopisnu pokrivenost. Tu imamo mnogobrojne države AKP-a kao i 25 prekomorskih države teritorija, te imamo nekoliko razina, razinu države, regionalnu razinu i intra razinu i on je jedinstven u tom smislu i omogućava nam da Europska unija bude tamo prisutna u svim tim državama. EDF ima vlastita pravila za financiranje i provedbu i e, tomu dopušta da na naš način provode, provodi proračun i e, da obuhvati različite instrumente. Zbog velike količine novca ima i važnu težinu u tim državama u kojima djeluje. EDF također eh, ima pravni okvir koji je dugoročan, dakle 5 do 7 godina. Evo traje, ovaj, traje obično okviri, ovaj zadnji traje sedam godina, što znači da je to vrlo previdljiv instrument i da je Europska unija tu kao stabilni predstavnik i previdljiv predstavnik u tim državama. Što radi EDF? Eh, provodi aktivnosti za smanjenje siromaštva, promiče održiv razvoj, stabilan razvoj. To je dakle onaj instrument s kojim ćemo se suočiti eh, sa strukturnim eh, poteškoćama u ekonomijama. Dakle, dakle, to je dugoročno rješavanje strukturnih izazova. A tamo gdje je više potrebno kratkoročno nešto rješavati, onda se za to koriste drugi instrumenti vanjskog djelovanja. U svakom drugom instrumentu vaskularnog možete pronaći poneku od ovih e, obilježa, ali ovdje je zanimljivo to da imamo sve te karakteristike obuhvaćene u jednom instrumentu, što doista čini da je taj instrument e, jako različit od drugih instrumenta. Da sada prijeđem na glavne nalaze ove ovog preispitivanja u sredini programskog razdoblja imamo e, nekoliko tu dijelova na početku više govorim o e, ciljevima, na kraju više o alatima koje koriste e df Naime, sredinom 2016. početkom 2017. godine e, smo radili to preispitivanje, a tada se tek počelo sa provedbom EDF-a 11, dakle ne možemo točno reći koliko je, kolika je njegova učinkovitost, već više to temeljimo na desetom Europskom razvojnom fondu. Dakle, gledamo to što je EDF do sada već napravio i onda gledamo je li struktura organizacije EDF-a dobra kako bi se moglo na učinkovit način ustupati pomoć. Tu kao prvo govorimo kako se EDF poklapa sa prioritetima Europske unije, sa političkim prioritetima, sa razvojnom agendom Europske unije, kako se e, poklapa sa drugim instrumentima vanjskog djelovanja. Kao prvo treba reći da je EDF instrument koji nam je jako dobro poslužio, koji to i dalje čini, iako se svijet promijenio, imamo drugačije razvojne prioritete koji su se pojavili. E, imamo e, dobro, dobro dobar odgovor na potrebe za razvojem i to je možda bolje na nacionalnoj razini nego na regionalnoj razini. Tu imamo e, načela za učinkovitost, e, imamo isto tako i horizontalan pristup, primjerice rodni aspekti su jako dobro uključeni u EDF e kao i drugi takvi horizontalni sektori to je dobar forum da govorimo o europskim vrijednostima i da ih promičemo, dakle, e, poput ljudskih prava i drugih. I te iste temeljne vrijednosti također se onda promiče u političkom dijalogu sa državama. I na kraju EDF je i dalje vrlo važan kada se radi o postizanju ciljeva održivog razvoja i novih međunarodnih agendi, ali Imamo nove europske prioritete poput migracija i sigurnosti, te se stoga EDF e, tu kad kad mora oslanjati na uzajamne fondove da bi ispunio svoju svrhu, a upotreba uzemnih fondova ima onda posljedice što se tiče ključnih vrijednosti te učinkovitosti EDF-a. Drugi aspekt je taj e, koliko je bio dobar kada se o primjeni e, temeljnih načela. govorila sam već o vlasništvu i o tome da se kontekst mijenjao, da je on dobar. Kao što sam e rekla, rekla EDF je dugoročni instrument, 11 e, godine, to je doista veliki osunac za države, tamo gdje se s njime financira razvoj. On je zaslužen za koherentan, predvidljiv i konsistentan odgovor na izazove u razvoju, ali to igra i na njegovu štetu, u smislu da je onda zbog toga teško ga prilagoditi novim okolnostima i stoga onda aktivnosti iz tog fonda kad kad nisu toliko relevantne ili ih se toliko e, e, jako unaprijed planira i onda jednom kada ih se provodi možda više ne odgovaraju, ne odgovaraju ti projekti pravim potrebama. Načelo partnerstva nije više napredovao, iako je to bio jedan jasan cilj Europske unije. Zatim manje partnerstva i manje vlasništva primjećujemo zbog toga što se odluke o izboru programa donose u Briselu. A e, isto tako smo imali su točno određene sektore što je još više pojačalo taj učinak. Koriste se uzajamni fondovi i e, kombinirana sredstva što je smanjilo razinu partnerstva sa državama partnerima. Dakle, tu je razina opala i e, države partneri nemaju više toliko mnogo mogućnosti sudjelovati u tom izboru. Što se tiče strukture e, nacionalnih službenika za odobrenje projekata, tu postoje neke isto tako zabrinutosti i e, Europskoj komisiji je bilo vrlo teško proširiti partnerstva. Dakle, partnerstvo se tiče vlade, malo isto tako i e, organizacija civilnog društva, ali Europska komisija nije uspjela produbiti to partnerstvo s njima, niti proširiti to partnerstvo primjerice na vjerske predstavnike, na političke stranke ili na druge dijelove civilnog društva. Sada možemo pogledati koliko je dobar RF što se tiče strukture e, i organizacije fonda e, možemo mogu se tamo tako osvajati ti ciljevi. Što se tiče komplementarnosti i koordinacije, Europska komisija je poduzela nekoliko koraka kako bi se brinula da postoji e, više stupanj koordinacije i komplementarnosti između različitih instrumenta i projekata ali tu i dalje vidimo da postoje neki problemi, posebice između EDF-a i aktivnosti koji se, e, koji se financiraju iz uh, uh, proračunskih linija kojima se centralno upravlja. Zatim isto tako vidjeli smo da postoji razlika između nacionalne zine, regionalne razine i intra uh, AKP razine što se tiče provedbe. Tu se dakle isto tako dosta toga može poboljšati. Zatim, ona specifična obilježja koju sam navela trebala bi dovesti do toga da je taj instrument jako dobar kao proaktivan instrument za, za razvoj, ali zapravo smo vidjeli da Europska unija nije u potpunosti iskoristila sve mogućnosti tog fonda i da više koristi pristup, e, jedan pristup za sve i da se s time nije dobro odgovorilo na specifične potrebe pojedinih država, te da na taj neki način ne koristi dobro svoj potencijal kada se radi o političkom dijalogu. I na posljedku, i nadam se da sam ispoštovala vrijeme za govor, e, koje alate ima e, e EDF 11 na raspolaganju, hoće li ti alati biti učinkoviti i postići rezultate. Prvi zaključak ovdje je taj da Europska unija, unatoč svojim naporima da poveća i pojača kontrolu svojih aktivnosti i dalje nije orijentirana na rezultate u smislu da nemamo jasne pokazatelje s kojima možemo mjeriti rezultate. Više se radi o tome je li rad sukladan e, instrumentu, a ne toliko o tome što se ostvarilo. I to i dalje ograničava sposobnost EDF-a da izvještava o svojoj učinkovitosti, što znači da se smanjuje um, odgovornost tog instrumenta i da taj instrument nema toliko sposobnosti učiti uh, iz svog iskustva i promijeniti sam svoj, ustroj. Isto tako znamo da je Europska komisija protiv nekog godina jako radila na tome da pojednostavi uh, postupke i uh, da se sve obuhvati sa jednim paketom pravila. To je tek započelo prije nekoliko godina i toga je još teško vidjeti izdan rezultate svega toga. Mi vidimo neke naznake, ali više u smislu toga da da se dakle, i očekivalo smanjenje administrativnog opterećenja i da e, bolje financijski radi. Ali to ima i nek, neke negativne posljedice, primjerice kada se radi o pristupu organizacije civilnog društva, financiranju, a isto tako i što se tiče same prisutnosti Europske unije na terenu. Europska unija se tu više smatra eh, administratorom tog fonda, a ne toliko doista važnim dionikom u eh, toj regiji. Hvala vam. Hvala. Mm, dakle, sada riječ dajemo gospodinu posudu a pitanje ćemo prikupiti na kraju, na kraju druge prezentacije. E, dakle, instrument za razvojnu suradnju je sličan um, EDF-u. E, imamo instrument čiji je cilj smanjenje siromaštva u zemljama u Aziji i u Južnoj Africi. To je vrlo kompleksan instrument. Postoje bilateralni programi s tim zemljama. Međutim, postoje i tri tematska programa koje prema mom mišljenju prema evaluaciji će u buduće postati još važniji. Dakle, u okviru ovog velikog programa imamo program o civilnom e, društvu, zatim program o e, izazovima o kojim se također su obuhvaćeni agendom za 2030. godinu, i također tu je i treći program, a koji se odnosi na panafrički program koji omogućava e, dakle, suradnju između Europske unije i Afrike. Dakle, dosta kompleksno. I DCI e, se pokazao dosta učinkovitim kada je riječ o modernizaciji e, suradnje sa zemljama koje su uključene, kada je riječ o dugoročnom planiranju i slično. E, te također je doprinio tome da se postignu e, dakle, ciljevi agende za promjenu iz 2011. godine. To je vrlo važno za taj dio svijeta. Tu imamo Brazil, Indoneziju i slično. Dakle, imamo diferenciranje. To je bio ključan element e, agende za promjene i to je uistinu postignuto. Dakle, kada govorimo o učinkovitosti, taj instrument je uistinu uistinu bio vrlo e, učinkovit u provođenju novih politika omogućava usklađivanje harmonizacije s nacionalnim planovima, a međutim e, nije bilo lako um, odnosno napraviti mainstreaming ostalih ciljeva Europske unije, primjerice ljudska prava. Teško je koristiti ovakav instrumente za promicanje vladavine prava ljudskih prava i sl. Dakle, ovo je e, za e, globalno promicanje javnih, e, javnih dobara. Dakle, ali ovakvi bilateralni programi u okviru ovog instrumenta nisu mogli poslužiti za promicanje e, ciljeva zaštite e, klime ili slično. Dakle, s obzirom da imamo mnoge komponente, komplementarnost i sinergije nisu uvijek bile, e, bile moguće. Dakle, komponente zapravo su postoje jedna pored druge, pa je sinergija malo postala problematična. Kada govorimo o suradnji sa zemljama članicama, tu postoji na određeni napredak u zajedničkom programiranju, međutim to je sve još u ranim fazama. Potom postavljeno pitanje, a što sada s ovim instrumentom? Kako korist Europa ima od toga? Tu je u u e EDF-u imamo puno novca, a u DCI-u e, zapravo tu e, zapravo novac nije smatrao kao nečime čime se zapravo ostvaruje, e, čime se učinkovito e, koristi. Dakle, po, međutim, a ono kako se ovaj instrument svača, svača da se puno neutralnijim i da ima neutralniju agendu. I to je zapravo njegova dodatna vrijednost komplementarno uz rad zemalja članica. Potom još jedan aspekt uspješnosti jeste može li novac, e, tako reći, privući drugi novac, novac iz privatnog sektora. Dakle, mješoviti e, pakete financiranja, da, DCI uspio je u e, multipliciranju resursa, privlačenje i iz drugih izvora financiranja. Međutim, sad dolazimo do onog ključne točke. Naime, ovo je bio uistinu učinkovit instrument za smanjenje siromaštva u osjetljivim fragilnim zemljama. Međutim, takve zemalja je sve manje. S obzirom da u tim zemljama, e, u tom području, sve manje zemalja zapravo ispade iz tog programa pomoći imamo. To postaju zemlje srednje visokih e, primanja. E sada, i zemlje za koje ovaj instrument e, osmišljen, njih je sve manje. Stoga je teško pronaći zemlje na koje se ovaj instrument može primijeniti. Tako da zapravo tu ima imamo određeni sada jaz Dakle, kao, slično kao u EDF-u, dakle, analiza je pokazala da u 2017. godine imamo i jaz e, u pokrivetosti e, dakle, da su potrebne drugačije oblice partnerstva. Tim zemljama nije potrebna pomoć, ne primaju pomoć, ali pitanje je sada kako zamijeniti ovaj portfolio um, e, suradnje koje se temelji na neutralnim programima i tako dalje, kako to zamijeniti uzimajući u obzir kapaciteta Europske unije i zemalja članica? Eto, to je onaj jaz koji ovdje ostaje signifikantan. Slično e, smo zaključili kao i kod EDF-a da unatoč svim naporima, unatoč svim politikama e, je sve e, teže uključiti privatni sektor, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva. Tu su uloženi određeni napori, ali ne funkcionira. Kao što se znate, agenda održivih ciljeva agenda e, za razdoblje do 2030. godine neće funkcionirati ako nećemo imati uključene više, e, više aktera, više dionika. E, I zaključno mogu reći nešto vrlo važno, a to je da DCI može ostati relevantan instrument, barem ova njegova geografska komponenta, kada je riječ o siromašnim nerazvijenim zemljama, E, um, kao imamo slično nešto kao kod edf a dakle pitanje je hoćete li ove komponente spojiti, međutim sve ostale komponente e, instrumente za razvojnu suradnju DCI, što s njima? A onda imamo i ovo javna, javna dobra, dakle ili imamo li tu samo agentu e, STG-ova, dakle pitanje za budućnost kako, kako se može napraviti jedan upgrade, a jedno ažuriranje ovog instrumenta, kako se može u buduće ostvariti suradnje s ovim zemljama srednjih, e, e, srednjih visokih primjenja, koji su pristupi potrebni. Mislim eto, da je to srž ove evaluacije koju ja sam evo predstavio u ime kolega koji danas nisu mogli doći. Evo, nadam se da sam ostao u okviru ovih svojih 8 minuta. Da, uistinu odlično, isključite samo mikrofon. Dobro, čuli smo evo dosta informacija, komisija će također nešto reći, komisija može već sada nešto reći, ne onda riječ dajem vama da čujemo vaše mišljenje i pitanja. Imate li pitanja, imate li komentara? E, Marija, izvolite. Hvala. Hvala na ovom izvješću i na predstavljanju rezultata evaluacije ovog preispitivanja u sredini programskog razdoblja. Pitanje vezano za e, korištenje EDF-a e za aktualne prioritete Europske unije e, i to i u okviru korištenja fondova uzemne pomoći. Dakle, preispitivanje se u sredini programskog razdoblja EDF-a pokazalo su rezerve za hitne zločine, odnosno za hitnu pomoć. Dakle, ovdje je analizirano i za područje za Afriku, te rezultat da postoji određena zabrinutost kada je riječ o održivosti i održivosti samih e, projekata. Imamo problema sa transparentnošću, sa vlasništvom i sa odgovornosti. Sada kako će Europska komisija o ovom pitanju surađivati sa zemljama članicama kako bi se ova nedostatak, ova slabost koju je pokazala evaluacija, odnosno ovo preispitivanje uklonila. E, kako će surađivati sa zemljama članicama kako bi se zajamčilo da će e, suradnja odgovarati na zacrtanim načelima i hoće li se i dalje koristiti sredstva iz EDF-a za aktualne probleme, izazove i to preusmjereno kroz fondove za uzajamnu pomoć. E, potom još jedno pitanje, komisiji sam poslala dopis u pisanom obliku vezano za ovo preispitivanje i u odgovoru sam dobila, evo na kraju tog odgovora stoji da Europska komisija prima na znanje preispitivanje u sredini programskog razdoblja, da je sada u kontaktu sa provoditeljima ovog proizpitivanja kako bi bolje razumjela rezultate. A sada bih ja zapravo htjela znati gdje su tu bili problemi u razumijevanju ili nepotpunom razumijevanju ovih rezultata, zapravo u čemu je bio problem da se razumiju rezultati ovog preispitivanja. Nisam to razumjela pa bih htjela čuti rado vaše pojašnjenje. Hvala. Erike. Mm, Hvala, gospođo predsjedateljice. Dakle, u zaključcima o DCI-u posljednji zaključak je zapravo nešto što se neprestano javlja kao tema u našim raspravama, u raspravama u ovom, u ovom odboru i stoka i moje pitanje je kako se surađuje sa zemljama e, koje se uvrstavaju u zemlje srednjih ili sred, e, visokih srednjih primanja. Uvijek se vodi rasprava o vrsti instrumenata prema kojima se mjere takve zemlje, statistički pokazatelji, indikator, odnosno pokazatelj za visinu primanja zemlje, i zapravo ti, ti pokazatelji ukazuju na znatne razlike, razlike koje se pokazuju ovisno o regijama, ovisno o starosnoj dobi, ovisno o razini primanja. Dakle, za razlike postoji različiti razlozi i iz različitih razloga tako i Europska unija može imati svoje interese za e, suradnju i angažman u tim zemljama i pokazatelji koje mi imamo zapravo bili su na marginama, ali zapravo bi trebali biti e, u središtu pozornosti. Riječ je o vrlo složenim zemljama s kojima se ovdje e, e, vodi suradnja. Dakle, kako vi zamišljate suradnju sa ovim zemljama ako ne kroz ovaj instrument? Da, možda bih ja mogla postaviti nekoliko pitanja. E, dakle, kada biste preporučili komisiji što da promijeni, što biste, što biste im predložili, ono, prvi, drugi, treći prijedlog, ne znam, da promijene programe, da imaju ne znam koliko projekata, e, dakle i ovdje kada govorimo o SDG-ovima imamo tu cijeli niz e, onoga što bi se moglo financirati, ali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 zapravo i, imamo i druge izvore financiranja, imamo strukturne fondove, imali smo fondove za pruženje financijske pomoći zemljama kojima nedostaje infrastruktura, primjerice opskrba vodom ili pak e, za područja koja su bila industrijska područja, a sada e, zapravo se strukturiraju i poslije nešto drugo. Dakle, imate li, imate li preporuke, jer zapravo um, cijela svrha ovog preispitivanja jeste što činiti e, u budućnosti. Treba li sve mijenjati, što treba mijenjati, kako nastaviti dalje, o kada govorimo o SDG-ovima, dakle ovdje se to više percipira kao neka vrsta pomoći koju se, koja se pruža, e, međutim e, e vidim da ovdje postoji neka potrebna za promjena, međutim što to konkretno znači, dakle ovdje je puno e, žargona onoga što neprestano čujemo ovdje na sastancima, međutim što što je to što se nije dogodilo, a trebalo se dogoditi. Onako jednostavno objašnjeno da to i obično čovjek razumije. E, dakle, što je se trebalo dogoditi, nije se dogodilo i koju preporuku možete dati. A možda možemo riječ dati i sada i komisiji možda da vi objasnite što ćete sa ovim rezultatima ovog preispitivanja, od ovo pitanje pa ćemo onda vratiti e, riječ našim govornicima. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. E, dakle, e, u pripremi ovog preispitivanja instrumenta vanjskog financiranja sredini programskog razdoblja, dakle, mi e, kao komisija moramo dati napraviti eksternu evaluaciju, eksterno preispitivanje. To preispitivanje je sada dovršeno, rezultati su objavljeni, to je puno informacija, puno toga o čemu treba razmisliti i kao što su i evaluatori sami rekli, jedan od izazova u ovim prisutivanjima jeste da kada je riječ o DEDF-u ili DCI-u, riječ je o e, znači, dugoročnim instrumentima, tako da e, je zapravo teško evaluirati kako oni e, zapravo, njihovu učinkovitost, ono mislim da je itekako važno napraviti preispitivanje, dobiti dakle uvid u to što se događa i onda na temelju onog raspoloženja živi dokaze zapravo da iznijeti zaključke za budućnost. E, često, dakle, mislim da na temelju podataka e, podataka i informacija koje postoje. Dakle, mi smo dali sve informacije koje smo imali da bismo e, potaknuli, odnosno pružili podršku provođenju preispitivanja. Europska komisija, dakle, dakle što će se zapravo biti? E, što je predviđeno, e, predviđeno za uredbom za provedbu. Mi moramo pripremiti ovo preispitivanje u sredini programskog razdoblja za cijeli niz e, financijskih instrumenata, dakle za DCI i EDF imamo još drugačiji okvir, ali tekst o EDF-u kaže da imamo zapravo procjenu učinkovitosti. Istovremeno se mora postići što više sinergija koje omogućavaju zapravo usklađivanje evaluacije EDF-a sa drugim evaluacijama drugih instrumenata i danas ako zapravo ako želimo ponajprije usporediti što se događa sa raznim instrumentima neovisno o tome kako oni pravnu ili institucionalnu podlogu imaju. Ono što želim ovdje naglasiti i najaviti jeste da u narednih tjedana će biti objavljene naš, naše izvješće o koherentnosti e, gdje ćemo zapravo mi u jednom izvješću iznijeti najvažnije rezultate i zaključke svih ovih preispitivanja instrumenta vanjskih financiranja. Puno je toga što zapravo puno je tu materijala za pročitanje, ali mi ćemo tu dati jedno izvješće koje će poštati pregled e, nad instrumentima koje sinergije su ostvarene, o čemu je tu riječ, jer riječ je o nekoliko instrumenta, pogotovo kada govorimo o intervencijama u raznim regijama i raznim zemljama. Ono što također ovdje želim naglasiti jesu javne konzultacije, javna savjetovanja koje su provedene provedene nekih tri mjeseca u okviru rasprava o boljim Eh, boljim regulacijama tu smo imali cijeli niz dionika, 60 dionika. Ne bih rekao da je to impresivna brojka, ali mislim da s obzirom na kvalitetu i količini povjetnih informacija da je to ozbiljno puno. Imali smo i tehničku radionicu s kolegama iz parlamenta, pa kolegama iz zemalja članica. Dakle, imali smo jedan proces dijaloga i konzultacija koji je uistinu bio vrlo koristan za prikupljanje povjetnih informacija za Europsku komisiju i e, kome službe Europske komisije sada treba pripremiti radne dokumente koji će se temeljiti na ovim preispitivanjima. E, u ovom trenutku mi zapravo e, razmatramo ove neovezna preispitivanja. Mi moramo također suziti stajalište po tom pitanju i ovi radni dokumenti će zapravo biti popratni dokumenti uz iz izvješće na sredini programskog razdoblja koje će biti uzvojeno e, ove jeseni. Dakle, to su evo pripreme koje mi činimo sada povodom ovog prespetivanja u sredini programskog razdoblja. Dakle, u prosincu ćemo dobiti određene informacije od komisije, zar ne? I zadnji put smo imali nekakve promjene, bilo je stvari koje se treba promijeniti na sredini programskog razdoblja. Dobro, evo, riječ e, vraćam dalje e, na naše stručnjake da odgovore na postavljena pitanja. Hvala vam. Ja ću se sad usretotočiti na prvu skupinu pitanja, na uzajam, fondove uzajamne pomoći. Dakle, ne smijemo ulaziti preduboko u raspravu. Vodili smo već mnogo e, rasprava koja je glavna razlika između komisija i konzultanata. Mi smo promatrali e, sve to iz pravne perspektive iz čega se jako jasno vidi e, da e, nema jasne strukture upravljanja u tim strukturama. Dakle, kada je jedno u tom, u tom fondu, onda više nema partnerstva. Naravno, možda je to pogrešno ne samo iz pravnog ugla, nego i u, u praksi je to teško provodivo, jer postoje različite platforme e, do donošenja odluka i mnogi na sve to loše e, reagiraju. Mi želimo naglasiti da smo imali evaluaciju EDF-a, a ne uzajamnog fonda za Afriku. Što smo mi preporučili? Preporučili smo neovisnu evaluaciju uzajamnog fonda kako bi se moglo proanalizirati te različite e, aspekte slažemo se s nekim stvarima koje ste vi istaknuli, tipove održivosti, učinkovitosti i sličnim e, aspektima. No, nemojte zaboraviti da smo mi evaluaciju provodili u ljeti 2016 a, dakle, izvješće je došlo e, tek 2017. E, mnogo je veća razina transparentnosti u kasnim e, fazama. I time bi to zaključila. A što E, činiti sa zemljama srednjeg, srednjih e, e, prihoda. Mi nismo imali postavljeno to pitanje, te se stoga odgovor niti ne nalazi u našim preporukama. Dakle, ako želimo zadržati EDF kao partnerstvo između Europske unije i čitave skupine zemalja, onda treba na neki način revitalizirati to partnerstvo u skladu s događajima na svjetskoj sceni danas. A isto tako e, omogućiti da sudioništvo bude, e, bude e, demokratičnije. Dakle, da različiti dijelovi e, društva mogu donijeti odluku e, što će se e, koji dio razvijati. I trebalo bi kretati u tom smjeru, nemam jednostavnije rješenje, no ponavljam, nama to pitanje nije niti postavljeno. Hvala. DCI mi smo se morali pozabaviti uzajamnom fondom. Naime, svi su ili gotovo svi instrumenti su doprinijeli DCI. No što to zapravo znači? Što je proizašlo iz svih e, evaluacije? Proizašlo je pitanje fleksibilnosti. Zašto uzajamni fond? Uh, Unija mora odgovoriti na čitav niz političkih, uh, uh, političkih prioriteta i na to mora odgovoriti fondovima. Mi imamo ova dva instrumenta, ali moramo prepoznati kako postoje i drugi interesi koje, trebamo zadovoljiti. Na primjer, SDG-ovi, je, je uzajamno pitanje, pitanje uzajamnih e, interesa. Dakle, DCI je mješavina svega toga. Pitamo se kako pomiriti sve te aspekte, borbu protiv terorizma, e, razvojne interese e, sa ali i druge interese, uzajamne interese tu je riječ o drugačijoj e, vrsti e, suradnje i e, unutarnje interese Unije. Mi moramo naći načina da se ti interesi pomire i objedine. Postavilo se pitanje pronalaženja ravnoteže između svih tih interesa i o tome valja razmišljati unutar DCI-a u budućnosti. Gospodin Guerrero je postavio vrlo zanimljivo pitanje. Vi znate da agenda za promjene je unijelo načelo diferencijacije. Vodila se značajna rasprava. Dakle, to više nije pravi instrument, zato su uvedeni pokazatelje E, izvješće DCI-a kaže da je možda to bila prenagla promjena. Diferencijacija je dobra, ona je oslobodila neke resurse kako bi se mogli, mogli uložiti tamo gdje je potrebno. tamo gdje lokalni resursi nisu raspoloživi a e, DCI kaže da je diferencijacija e, bila dobar izbor. No možda smo pocijenili složenost e, i raznovrsnost situacije. Dakle, da bi možda trebalo to uzeti u obzir. No govorimo o mobilizaciji e, domaćih e, resursa. To je važno načelo Europske unije. Dakle, ako zemlje poput Brazila, Indije i sličnih e, ne mogu mobilizirati resurse, to znači da da napori u tom smislu, smislu mobilizacije postoje, ali da bi mogli biti e, značajno povećani. No to jest odgovornost tih država. U ovom izvješću se e, ističe kako bi trebalo zapravo e, razraditi naš pristup ovoj tematici kada kroz geografske programe se zaustavi pomoć onda se onda na raspolaganju jesi drugi e, instrumenti i te zemlje mogu koristiti sve njih e, globalni e, izazovi su i dalje prisutni. Postoje i drugi instrumenti koji su tipični interesi europskih interes. Recimo E, instrument partnerstva i taj se instrument može koristiti u tim e, zemljama. No, sve te alternative ne nadoknađuju jaz koji je stvorim u tim e, državama. Govorimo zapravo o zemljama koje bi imala dovoljno domaćih resursa da je njihova upravljačka struktura jača i stabilnija. Sve naše preporuke kreći se u tim okvirima, no u svakom slučaju nešto nedostaje. I e, posljednje pitanje koje je postavila gospođa predsjedavateljice. Možda iz ovog izvješća proizlazi pitanje što ćemo sa civilnim društvom, sa e, ljudskim e, pravima, jedan od zaključaka je da je sve teže i teže e, uključivati ta pitanja u e, ostale politike. Dakle, sve je teže e, postizati mainstreaming u mnogim afričko-karibsko-pacifičkim državama to je sve sve teče. Jedna je stvar ljudska prava što znači da sve teže i teže će biti koristiti vaše velike financijske instrumente zato jer prednost nestaje iz razno raznih razloga. I što treba činiti? To ostaje velikim izazovom za budućnost. Drugo pitanje kako će Unija modernizirati e, svoje instrumente. To nije odnos donatora i primatelja. Sve se mora e, temeljiti na, na uzajamnim e, interesima, uzajamnim dogovorima. Dakle, postoje ovi tradicionalni financijski instrumenti i oni takvim e, ostaje. No, naše politike moramo uključiti i u instrumente to ostaje najvećim e, našim izazovom. Imamo program javnih dobara koji je jedan od pristupa za rješavanje ovog pitanja. Mi moramo shvatiti da mi nismo više veliki davatelj, veliki donator, nego partner u svjetskoj globalnoj agendi. I Ponavljam, to će biti najveći izazov u svim instrumentima, uključujući i EDF. Riječ je o prilagodbi instrumenta, a o modernizaciji tih instrumenta koji mora na, koje moraju naći svoje mjesto u razvijanju strategija Unije. Da, to je nešto čime bismo se trebali pozabaviti. Dakle, globalnim javnim dobrima trebamo postaviti pitanje što je novo u tom okviru. No, naravno ne danas, nego nekom drugom prilikom. Moramo gledati nove forme suradnje nove mehanizme financiranje na globalnoj razini i slično. Mnogo toga već mnogo već toga postoji što na neki način anticipira buduće financijske instrumente. Dakle, treba možda naći partnere koji nisu nužno vlade, a to je e, teško. Ja cijeli e, e, život e, jesam radila na uspostavi regionalnih vlada, stalno sam lobirala za to, za na tome. Govorili smo o tome kako zaobići državu čak i u Europskoj uniji. To jest e, problem novi strukturni fondovi e, pokazuju kako se države ponovo centraliziraju a vlade e, stalno govore to je naš novac i novac e, koji, e, e, koji dobivaju od Unije i slično. Dakle, to je pitanje koje nije povezano samo sa suradnjom, nego i sa stanjem u našim zemljama. Mnoge zemlje postavljaju to pitanje. A kako pristupiti državama u smislu e, ljudskih e, prava? To su sve e, pitanja koja izazivaju rasprava. Dakle, kako izaći na kraj s tim stvarima, kako riješiti te probleme Zahvalila bih još jednom i komisiji i našim govornicima što su danas bili s nama, što su nam odgovorili na brojna pitanja. Pratit ćemo razvoj situacije. Hvala vam.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 moramo završiti i druge točke dnevnog reda. Prelazimo na točku broj 10, globalnu platformu za smanjenje rizika od katastrofe, konferencija koja je održena u Cancunu u svibnju ove godine. Naš Enrique Guerrero Salom je bio tamo, on će nam reći što smo sve naučili i što nas čeka u budućnosti. Enrique, izvoli. Hvala vam. Posve sam svjestan koje je vrijeme, da je pet i deset i da svi očekuju moje izvješće s velikim entuzijazmom. U svibnju je održala ta platforma. Ja sam od eh, povjerenika Stiljanidisa dobio poziv da sudjelujem na, tom, na toj manifestaciji da se pridružim e, delegaciji e, Unije. koordinatori deve odbora e, odlučili su se za delegaciju od samo jednog člana, to je to jest malo neobično. Te sam a, tako ja otišao u Cancun. Bio je prisutan i Manuel. Dobro smo sve slagali. U izvješću možete naći neke fotografije vidite da smo svi u kratkim e, e, rukavima. Bilo je doista nemoguće izaći iz grade u kojem se održavala, održavala konferencija, e, plaži se nije moglo pristupiti zbog, zbog pretrpanosti morskom travom. E, plaža je bila potpuno pokrivena. No najvažnije sadržaj e, sastanka globalne platforme, to je bio prvi takav sastanak e, nakon sastanka u Sendaju prije dvije godine kada je osmišljen okvir za smanjenje rizika od katastrofa. 2015. 2030. DV je također poslao delegaciju. Ja sam bio član eh, te eh, delegacije s Nikoletom. Perspektiva je međutim tada bila nešto drugačija eh, razmatranje kako se boriti eh, s prirodnim katastrofama. Razgovarali smo o tome kako katastrofe prevenirati, kako kako možemo biti dovoljno e, spremni da e, pravodobno e, reagiramo na njihovu pojavu. I prvi put smo se u Kankunu susreli da raspravimo o učincima, odnosno o rezultatima okvira i Sendaja. Povjerenik Stiljanides predvodio je delegaciju Europske unije, sudjelovili smo na čitavom nizu e, sastanaka, bilo je mnogo delegacija, mnogo sugovornika iz nevladinih e, ugovora, e, doista šarolik spektar sudionika. Ja sam e, sudjelovao u sastancima parlamentaraca koje je organizirao Meksički senat. E, dakle, bavio sam se više parlamentarnim aspektima. Na tom sastanku naglasili smo sve ono što parlamenti mogu učiniti kako e, parlamenti mogu doprinijeti povećanju pripravnosti za krize. Osim toga, sudjelovao sam i na sastanku e, ACP foruma tu su bili prisutni e, predstavnici čitavog niza zemalja, naglašana je e, potreba na tom sastanku potreba za uspostavom regionalnih e, organizacija. A te regionalne organizacije donosile bi akcijske planove, smjernice i slično. Dakle, govorimo o lokalnoj pripremi, regionalnoj i nacionalnoj, no strateški najvažnija je upravo lokalna pripremljenost ako se želimo na ispravan način suočiti sa krizama. Uz sve to Govorio sam i s ostalim članovima naše delegacije, raspravljali smo o tome što ćemo govoriti na plenarnoj sjednici. E, gospodin Stiljanides je održao govor. Također susreli smo se s predstavnicima nevladinih e, udruga i civilnog e, društva. Johanesa Lugnera koji je danas bio tu. Zahvalni smo mu na njegovoj pomoći u Kankunu. Razgovarali smo, ponavljam, e, s mnogim nevladinim e, udrugama e, koje se posebno zanimaju za sustav ranog upozorenja. Mi smo naravno dali našu perspektivu, ti mehanizmi već postoje, ništa ne moramo iznova izmišljati, stvarati moramo samo podići e, svijest e, svijest među onima koji bi trebali pokrenuti mehanizam. No, mehanizam postoji. Jedna od točaka dnevnog reda sastanka je bilo uključenje privatnog sektora. To je vrlo važno. Naime, govorimo o um, osiguranju, osiguranju um, tvrtki u privatnom vlasništvu, u javnom vlasništvu koji daju uh, jamstva za ona društva koja se često suočavaju uh, s katastrofama na neki način e, daju jamstva da će posljedice takvih katastrofa biti ublažene privatno javnim partnerstvom. Nije usvojen jedan službeni dokument na kraju te e, platforme. Usvojena su dva dokumenta. E, to je bila komunikacija o otpornosti e, e, zgrada i infrastrukture te je e, također bio usvojen i sažetak. U sažetku se, se razmotrila globalna situacija. Doista je bio E, veliki broj sudionika, primjerice više od 300 organizacija. Dakle, naše sudjelovanje u globalnoj platformi kao i e, na sastanku u Sendaju prije dvije godine znači da smo osnažili, e, osnažili položaj e, odbora DEVE Dakle, sada imamo dobar položaj naspram komisije i država članica To smo čuli i od ministra koji je izložio svoj radni program. Nadam se da ćemo dobiti e, od komisije i neko izvješće. Ponavljam, potrebno je podići svijest u državama članicama, svijest o provedbi e, svega onoga što je usvojeno na međunarodnim konferencijama to će samo ojačati našu ulogu u suradnji na globalnoj razini, a u smisli brzo odgovora na e, katastrofe. Na temelju svih e, analiza i studija vidimo da prevencija znači velike ekonomske uštede, no iznad svega time se spašavaju ljudski e, životi, a oni su nezamjenjivi. i to je po mom mišljenju e, stvar koja zaslužuje naš interes. Hvala. Ima li pitanja? Ako ne ovdje je gospodin Lukner iz Europske komisije koji bi danas i ovdje ujutro i koji se vratio, on može nešto više reći o tome što će sada uslijediti. Da, mogu biti kratak, samo tri točke. Ova globalna platforma bila je prva prilika da procijenimo, mobiliziramo Uh, sve ono što se tiče okvira iz Sendeja. Delegacija Europske unije pod vodstvom povednika Nidesa sudjelovala je na više od 30 uh, uh, sastanka na vrhu, bilateralnih sastanaka i drugih sastanaka, a sve to u samo 24 sata i stoga mogu potvrditi ono što je rekao zastupnik, da nismo imali vremena otići na plažu. Kao drugo, Delegacija Europske unije mislim da je od Ujednih naroda i od drugih dionika stvarno e, zaprimila e, veliku važnost, prije svega što se tiče praktičnih aspekata našeg rada. Europsko zakonodavstvo za civilnu zaštitu koje se pogotovo usredotočuje na pripravnost i prevenciju E, europske aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa koji se financiraju politikama i fondovima Europske unije za humanitarnu pomoć i razvoj, a isto tako i znanstvena istraživanja koja imaju, imamo i koja su u tijeku. I tu je sve bilo jako konkretno i bilo je vrlo ohrabrujuće vidjeti da primjerice država poput Guatemala koristi naše znanstvene podatke i naš znanstveni okvir za smanjenje rizika od katastrofa i da to sada primjenjuje na čitavoj državi i na taj način strukturira vlastitu politiku civilne zaštite na temelju dakle, te metodologije. Europska komisija je dala e, izjavu e, u ime Europske unije te je predstavila Europsku uniju na okruglom stolu na visokoj razini sa ministrima kao treće, zapravo smo veliki bilateralni interes prije svega iz latinoameričke regije, s predstavnika vlada i udruga civilnog društva, uključujući i Mercosura, da im pokušamo pomoći u tome da kopiraju naš model, što je naravno teško napraviti ako nemaju jedinstveno tržište, ali postoji snažan interes na, za to na temelju intervencije Europske unije u Čileu, u Peru, na Haitiju, u Guatemali. Europska unija se uvijek iznova pojavljuje, pokazuje da učinkovito radi. I stoga postoji snažna želja da se kopira ono što mi radimo, zato što se to smatra konkretnom i stvarnom dodatnom vrijednošću. Moja završna primjedba bila bi ta da kažem da jedan od meni vrlo e, zanimljivih stvari za primijetiti, ja mislim da i povjereniku, je bilo to da od prvog sastanka gdje su države članice i važni zastupnik su na to, je delegacija Europske unije uvijek imala istu agendu koju je poštivala tijekom čitavog sastanka. Ja sam imao tu čast da sam imao zajednički sastanak sa udrugama civilnog društva i gospodinom Gedarom Salomom i tu je zastupnik parlamenta, a i Europska komisija svi smo bili na istoj strani. Dakle, Europska unija je pokazala da je u potpunosti dosljedna kada se radi o državi članici, komisiji i Europskom parlamentu. Hvala. Hvala vam na tome i bit će nam drago vidjeti rezultate tog rada. Tako što će imati bolji odgovor i bolju prevenciju e, katastrofa i bolju koordinaciju. U redu kolege, onda možemo sada prijeći na 11. točku. To je e, zadnja točka na našem današnjem dnevnom redu i zadnja točka prije ljetne pauze, ali to je vrlo važna točka. Vidim da su kolege dalje ovdje, iako je to zadnja točka, zato što ćemo govoriti o strategiji EU za Afriku poticanje razvoja. Imamo izvršnu vlastnu inicijativu koja je izradio naš izvjestitelj, gospodin Moris Ponga i prvi potpredsjednik u odboru. Ideja je da pripremimo naše stajalište prije sastanka na vrhu između Europske unije i Afrike koji će se održati u Abidžanu 29. i 30. E, studenog. Glavna tema tog sastanka na vrhu je ulaganje u mlade. Imali smo i publikaciju komunikacije komisije o novom zamahu u partnerstvu unije Afrike prije ovog izvješća. I tu smo imali dva glavna cilja. Kao prvo, izgraditi države društva koji su otporniji, zatim stvoriti bolja radna mjesta za mlade. Kada sam uh, jučer na večer na televiziji gledala e, onu scenu kako mladi ljudi pristižu na brodovima iz Afrike, to su među njima mnogi mladi ljudi koji su dali svu svoju ušteđevinu njima, koji su svu svoju nadu povjerili e, u to da će njihovi sinovi dobiti mogućnost za bolji život u Europi i koji su e, predali svoju, svoju sinove e, krijumčanim ljudima, onda doista mislim da trebamo dati tim ljudima nadu i da im trebamo dati nešto bolje. Bolje od toga da riskiraju život i da nemaju samo oni nadu, već da zapravo cijela nada njihove čitave obitelji e, leži na njima. Prvo ćemo čuti gospodinu, gospodina Pongu kao izvjestitelja, zatim ćemo čuti komentare članova odbora. Izvolite gospodine Ponga. Hvala vam gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Predstavit ću vam nekoliko riječi e, nacrt izvješća o strategiji između Europske i Afrike, poticanje razvoja. Kao što znate, ovo izvješće tiče se komunikacije Komisije i visoke predstavnice od 4. svibnja. I tu ćemo moći izraziti naše prioritete prije sljedećeg sastanka na vrhu između Europske unije Afrike koji će se održati u Abidžanu u obali Bjelokosti, to 29. i 30. studenog ove godine. Ta zajednička komunikacija je važna i ja se slažem s idejama koje tamo stoje, kao i sa potrebom da poboljšamo e, partnerstvo s Afrikom. A to je kontinent s kojim imamo vrlo uske privilegirane odnose što se tiče ekonomije, trgovine, ali isto tako i što se tiče razvoja, humanitarne pomoći te sigurnosti. I stoga je od ključne važnosti da pojačamo naše odnose s Afrikom te da imamo na umu razvoje i nove izazove s kojima se tamo suočavamo. Imamo tu tri dijela u izvješću. U prvom dijelu sam naglasio da postoji potreba da se ojača politički dijalog između Europske unije i Afrike kako bi se obnovilo partnerstvo među nama. Treba nam partnerstvo od koje će obje strane imati koristi, koje će se temeljiti na našem angazmanu, na našim prošlim strategijama i gdje ćemo se zatočiti na zajedničke izazove za oba naša kontinenta, prije svega ekonomski rast, svanjenih mjesta, dobro upravljanje, sigurnost, migracije ili pak pitanje okoliša. Treba dakle taj okvir odnose između Europske Afrike revidirati i pojačati partnerstvo, ali ipak unatoč tome mislim da je važno da ne bismo trebali dovoljno u pitanje eh, onaj okvir eh, za odnose između Europske i država AKP-a o kojemu će se uskoro pregovarati imamo konkretne napretke zahvaljujući sporazumu iz Kotonua da trebamo sačuvati tu pravnu stečevinu. Također sam htio naglasiti još jedan drugi važan element, a to je uloga svih dionika u tom partnerstvu koji nas povezuju s Afrikom. Dakle, osim institucijske suradnje, treba se tako pojačati e, ulogu civilnog društva, lokalnih tijela vlasti, privatnog sektora, kako bi to partnerstvo postalo učinkovitije i kako bi bolje odgovaralo eh, onome što je potrebno eh, ovim kontinentima. U drugom dijelu nacrta izvješća govorim o pitanju otpornosti i ulozi mladeži, što će biti jedan od glavnih tema na idućem sastanku na vrhu između Europske unije i Afrike, dakle, u studenom. Mislim da je važno da govorimo o otpornosti i da time pokrijemo sve eh, dimenzije te otpornosti. Kao prvo imamo političku otpornost. Ključno je pojačati e, upravljanje i da se u potpunosti poštuju ljudska prava i da to naglasimo s našim afričkim partnerima. Trebamo biti čvrsti što se toga tiče te reći da naša humanitarna pomoć je povezana s tim uvjetom poštivanja ljudskih prava i pravila dobrog upravljanja. Kao drugo, sigurnosna otpornost, kao što smo to više puta naglasili, neće doći do razvoja bez sigurnosti i obrnuto. I stoga je važno pojačati suradnju sa državama Afrike što se tiče postizanja mira i sigurnosti, te više afričku zajednicu uključiti u e, rješavanje tog pitanja. Kao treće, okolišna otpornost. Afrika je jako osjetljiva na posljedice klimatskih promjena i stoga je na nama odgovornost da podsjetimo na obveze koje su preuzete u Parizu da ih ispoštujemo i da isto tako podupremo znači inicijative s kojima se želi učiniti transparentnim e, trgovina e, nekih e, sirovina. Ja podržujem jednu povelju Europske unije Afrike o održivom upravljanju prirodnim resursima. Kao četvrto, gospodarska otpornost. U izvješću sam htio naglasiti posebnu ulogu privatnog sektora te uspostave instrumenta za ulaganje u Afriku. Treba ulagati u infrastrukturu, to je potrebno, a privatni sektor tu treba odigrati svoju ulogu. Također sam spomenuo da se može kreirati jedno kontinentalno područje slobodne trgovine i prilike koje bi e, iz toga mogle proizaći u gospodarskom smislu za afrički kontinent. Zatim socijalna otpornost. Najzad mislim da je tu važno govoriti o obrazovanju, o zdravstvu, o kulturi u okviru našeg partnerstva s Afrikom. Obrazovanje mladih e, trebalo biti prioritet. Mladi trebaju dobiti prilike jer inače neće htjeti ostati u Africi. Treći i zadnji dio izvješća tiče se mobilnosti i migracija. Već smo usvojili nekoliko izvješća o toj temi. Tu se ne radi o tome da iscrpno o tome govorimo, već samo da uzmemo u obzir e, ta pitanja jer su ona važna u našem odnosu s Afrikom. Htio sam naglasiti da je važno da imamo koordiniran pristup prema Africi što se tiče migracija i mobilnosti, te da vidimo kako e, ti fenomeni mogu doprinijeti razvoju oba kontinenta. Prema meni je naime važno da mobilnost i migracije, da to bude nešto što se izabira, a ne nešto što se mora istrpiti. Kao što znate imam ograničen broj riječi u ovom nacrtu i stoga nisam e, mogao navesti sve što sam htio, ali siguran sam da će izvjestitelj u sjeni još dodatno obogatiti ovaj e, moj nacrt izvješća. Hvala vam. Hvala vam na izvješću. Imam e, čitav niz e, govornika koji su se javili za riječ. Krenut ćemo od Norberta Noizera. Hvala ti, dragi Morise. Ja smatram da je ovo dobar nacrt o kojem danas raspravljamo i koji će se onda kasnije moći primijeniti i u obali bjelokosti. Za nas je važan, važno jedno glavno načelo, to je borba protiv siromaštva i provedba e, agende 2030. godina, a to je isto tako važno kao i zajednički konsenzus kojeg mi kao parlament, vijeće i komisija smo već usvojili. Migracije povezane sa sigurnošću, to treba sagledati isto tako u tom kontekstu. A istodobno primjer Eritreje o kojoj smo raspravljali danas ujutro pokazuje da kada želimo sladati e, te probleme u odnosima sa režimom, kada želimo poboljšati e, uvjete stanovništva da je onda vrlo važan, monitoring. Isto tako treba postupati i kad se radi o uzajemnim fondovima, posebice kada se radi o projektima koji se tiču e, zaštite granica. Novi europski konsenzus o razvojnoj politici spominje se u izvješću i ja mislim da bi e, nam on trebao pružiti još jedan sveobuhvatniji okvir za odnose s Afrikom. Što se tiče migracija, u zadnjem odlomku nazeta izvješća se spominje tema migracije i e, tu se jasno kaže da je to važna i djelomično i prijeporna tema, kao što svi znamo, a mom klubu zastupnika je važno da ovi trenutni izazovi ne e, zasijene dugoročne ciljeve razvojne politike i suradnje. I zbog toga ću ja predložiti e, pomalo drugačiju formulaciju. Naš e, parlamentarni e, partner u Afričkoj uniji, pan e, Afrički parlament, mislim da ulogu tog tijela trebamo isto tako posebno naglasiti u tekstu. Društveni razvoj kao mogućnost poboljšanja života ljudi u Africi treba smatrati velikom prilikom Novci iz politike razvoja treba stoga prije svega e, iskoristiti u e, ulaganjima koji će poljoprivrednicama, malim obiteljskim e, poduzećima, zadrugama i drugim srednjim poduzećima biti od koristi. Što se tiče borbe protiv siromaštva i gladi, mi moramo se zalagati za pravo na vodu, na izvor vodi za tradicionalnim poljoprivrednicima i trebamo omogućiti autonomiju što se tiče sjemenja. Kada ulažemo u Afriku s našim financijskim sredstvima, onda moramo isto tako inzistirati na socijalnim i okolišnim standardima te na e, radničkim standardima i radna mjesta koje se stvaraju pomoću naših projekata trebaju biti dostojni e, u smislu života ljudi takva nam, su nam radna mjesta potrebna. Što se tiče borbe protiv siromaštva, mi tražimo obrazovanje i školu za sve, te izgradnju horizontalnih zdravstvenih sustava i to je proizašlo i iz evaluacije. Naime, moramo pojedinačne afričke države e, više pozvati na polaganje računa kada se radi o usvajanju tih sustava. Također dio strategije trebao bi obuhvatiti i demografski razvoj, jer je to nešto što jako može kako potaknuti, tako i blokirati ekonomski razvoj Afrike. Mislim da je to veliki izazov. Evo, primjerice ako uzmemo samo Nigeriju, koja trenutno ima 180 milijuna stanovnika, a koja će možda za manje od jedne generacije e, čak utostručiti e, broj stanovnika. Onda je to svakako nešto što možemo spomenuti. I što se tiče zadnje točke, tu se potpuno se slažem s Morisem. Što se tiče dakle e, razdoblja za nakon e, sporazuma iz Kotonua, trebamo reći da to nije alternativa, već da je to nešto što je komplementarno strategiji e, između Europske unije i Afrike. Hvala ti Norberte, gospođa Sargentini. Thank you very Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, i hvala vam lijepa, kolega Ponga. Pripreme za Abidjan. Mislim da u svijetu tih priprema bi trebali više staviti naglasak na Afričku uniju. Ako želimo zaključiti ovu raspravu koju trenutno vodimo, a kao što znate, mi u klubu zelenih smatramo da ne bi trebali raditi kao i dosad i produžiti samo sustav sporazuma iz Kotonua, jer to nije pravi način ako želimo osnažiti Afričku uniju. Mislim da bi ih trebali smatrati ozbiljnima kao čitav kontinent i da bismo im trebali tako pristupiti, dakle u, u toj cjelini. A ne primjerice kao što je to Europska komisija napravila, tako što je podijelila uniju na države e, između onih država koje su nam od interesa zbog milijarskog pitanja i onih država koje nam nisu u interesu. Mislim da e, pristup iz valeta nam nije pomogao u tome da pristupimo Africi kao cjelini. I to na neki način zasjenjuje Afriku. E, to što je tema mladih izabrana za sastanak na vrhu Abidžanu, to mislim da je vrlo pozitivno a u našem pristupu moramo reći da to cijenimo i da to cijenimo neovisno o migracijskom pitanju i pitanju Europske unije. Jer ako se mislimo boriti protiv siromaštva u Africi, onda se želimo doista boriti protiv siromaštva u Africi, a ne to e, pomiješati sa borom protiv e, korijenskih uzroka protiv migracija. U izvješću bi mi, dakle, Morise, rado vidjeli da se naglašava e, naš način na koji mislimo se boriti protiv nejednakosti, kako posvećujemo pažnju i financijska sredstva Africi u smislu e, održive borbe protiv siromaštva i nejednakosti. I samo danas smo imali dvije radne skupine. Jedna koja je primjerno bila ovdje, e, koja se ticala Eritreje i financiranju, a Druga jedna skupina je krenula u 1.30 s poslom i s tim smo e, pokušali vidjeti koje programe EU trenutno provodi u Nigeru e, putem uzajamnog fonda EU za Afriku. I mislim da to pokazuje smjer kojim ne bismo trebali nastaviti i da bismo trebali biti jako kritični e, što se toga tiče. U Nigeru u borbi protiv neregulalne migracije vidimo da ljudi više nemaju mogućnosti da se financiraju, njima se oduzima temelj za život, zato što je njihov temelj za život krijumčarenje ljudima. Mislim, to nije održiv način da sami sebe financirate, to je jasno, ali ako to taj izvor prihoda oduzmemo od ljudi, a da im ništa ne dajemo kao alternativu, onda zapravo stvaramo još više nestabilnosti i nesigurnosti. U Nigeru više ljudi trenutno e, umire zato što e, ostanu izolirani u pustinjama, vidimo veću nezaposlenost mladih, što automatski znači veću nesigurnost. Odakle dolazi nesigurnost? Pa često se tu radi o skupinama mladih koji nemaju cilj u životu i koji ne mogu skrbiti za svoju obitelj u budućnosti. A naš odgovor bi trebao biti kritičan na to. Ono što pomalo još nedostaje u nacrtu izvješća je mnogo toga kao odgovor, ali prije svega bismo trebali odgovoriti na zajedničku komunikaciju što se tiče e, ponovnog zamaha u partnerstvu između Europske unije i Afrike. To stoji tu kao referenca, ali ne komentira se to u detalju. Također, bi u izvješću htjeli spomenuti temu e, sporazuma o ekonomskom partnerstvu i htjeli bismo zatražiti da se procijeni e, je li to dobar način ili ne. Još nešto što bismo mogli osnažiti je ovo pitanje utaje poreza. Tu se to jasno formulirao, spomenuo si 50 milijardi američkih dolara godišnje e, koji napuštaju e, afrički kontinent e, u okviru taj poreza što predstavlja prepreku u tom kontinentu da se razvije. U ovom parlamentu imamo odbor PANA koji se upravo bavi u tajom poreza i mislim da tu možemo odasati snažnju poruku što je zapravo dobro za sastanak u Abidžanu jer trebamo tamo doći s nečim. A ono što trenutno donosimo s nama to su fondovi koji se iz razvojne politike prebacuju u politiku upravljanja migracijama, a mislim da to nije nešto što će afrički kolege cijeniti. I na posljedku e, programi za mobilnost. O mobilnosti će se mnogo razgovarati u Abidžanu, ali molim vas da govorimo isto tako i dakle, o legalnoj migraciji, a ne samo o nezakonitoj migraciji. Da govorimo nešto o mladima, o e, stručnim obrazovanim zaposlenicima koji mogu doći raditi k nama i zatim se vratiti u Afriku te tako doprinjati razvoju Afrike. Ne govori se tu uopće o tom o tome da su nam potrebni e, legalni putevi imigracija, mislim da bi to bilo dobro, da bismo tako dobro odgovorili na ono što je rekla komisija. Hvala vam. Hvala. Gospodin Schenfeld. Dziękuję bardzo, <clears throat> przewodnicząca. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim čestitati gospodinu Pongi na ovom nacrtu izvješće te također i njegovim kolegama koji su radili, rade ili će raditi na ovom izvješću. Mislim da je ovo izvješće, izvješće na jednu od najvećih E, na, temu jednog od najvećih e, svjetskih civilizacijskih izazova. Kada govorimo e, o ovom izvješću, ovdje imamo jasno iznijeto mišljenje. Zapravo riječ je o jednostavnoj stvari, o pomaganju siromašnima. Pomaganju siromašnima od strane bogatih. Dakle, još uvijek se krećemo u ovom binarnom svijetu viđenju samih stvari. No mislim da je ovdje ipak riječ o nešto širem problemu, ovo je problem koji ima globalnu dimenziju i e, jedan e, predstavlja problem cjelokupne civilizacije. ako je to slučaj, onda moramo priznati da danas živimo u brzo živećem svijetu, da e, tražimo uvijek prečace i da su određeni procesi zapravo provode, a da to niti ne primjećujemo, da se procesi događaju danas i dovršavaju u okviru nekoliko godina, a ne nekoliko generacija kao što je to bilo prije. E, dakle, uistinu cijenim e, rada gospodina Boga, no mislim da treba učiniti još nešto. Naime, prvo, treba se djelovati puno e, snažnije, e, agilnije u stvaranju jedne globalne koalicije između e, dakle, onih na globalnom sjeveru kako bi se pomoglo cijelom cijelom kontinentu Africi. Kao drugo, treba se razviti strategija strategija koja će imati jasne e, stupove, jasne ciljeve, ciljeve koji se moraju postići. Jer do sada naši strategije se temelje na nekakvom standardnom procesu, e, bilo da je riječ o humanitarnoj pomoći ili, slično kolegica je zapravo dobro rekla da mi, ono što mi radimo jest da pod, pružamo potporu bogatima u Africi, da podržavamo kriminalne aktivnosti koje se tamo događaju. To znači da ako e, transferirate novac bez ikakvih uvjeta, neuvjetovano, onda naravno da će se taj novac potrošiti negdje, ne onako kako, ste, e, kako je to prvotno bilo zamišljeno. Treće, Dakle, Mislim da svaki oblik pomoći treba biti uvjetovan te također biti sufinanciran. Dakle, s jedne strane dakle, financijska sredstva iz zemalja donatora, s druge strane iz zemalja primateljica i da se mora uspostaviti odgovarajući vremenski okvir. Ako nemamo ta četiri uvjeta i nemamo uvjetovanost, onda mislim da E, se e, dakle program pružne pomoći treba zaustaviti i e, pomoć ne davati. Zapravo nije riječ ovdje o, obačvi bez dna, ali riječ je o bačvi s propustim dnom i vrijeme je važno. Nemamo vremena u nedokled. Vrijeme je važan aspekt i za ljude u Africi, i za nas u Europi, za ljude diljem svijeta. Ne možemo se sada priuštiti još dodatnih 30-40 godina ili dvije, tri generacije da postignemo naše ciljeve. Jer kao što sam već rekao, mi živimo u svijetu gdje ne govorimo, vrijeme više ne mjerimo u e, decenijama, u desetljećima, nego u godinama. E sada, naravno, ovo izvješće zapravo samo određeni okvir za izraženje mišljenja određenih ideja i sada je komisije na komisiji da zapravo popuni ovaj okvir, ovaj kostur mesom. Dakle, i odgovarajućim sadržajima. Dakle, trebamo zapravo razmisliti o solidnom e, kompletu ili paketu kriterija koji se moraju biti ispunjeni, koji preduvjeti moraju biti ispunjeni. ako se nešto želi postići, što treba učiniti kako bi se uopće došlo do toga. Eto, toliko s moje strane. Hvala. Hvala. E, Cecil Kinja. Hvala Linda. Zahvaljujem gospodinu Pongu na izvješću koji nam je predstavio Novo partnerstvo između Unije i Afrike je temelj današnjice, posebice na zakonski put rješavanja migracijskog pitanja. Treba revalorizirati sve sudionike, sve aktere. Uočila sam nešto što nedostaje u ovom izvješću, a to je uloga dijaspora. To sam već rekla u prethodnoj intervenciji. To su osobe koje su napustile Afriku, ali e, značajno doprinose ekonomskim politikama svojim zemljama porijekla, svojih zemalja porijekla. Dakle, e, mnogo je e, socijalnih politika koje dobivaju pomoć upravo iz unije, upravo od dijaspore koja živi u unije. Dakle, tražim da se unesu svi akteri, uključujući i dijasporu, zato što e, e, svojim doprinosom utječu na gospodarstva zemalja porijekla. Također Norbert je već rekao treba e, uzeti u obzir e, cjelokupnost e, strategije partnerstva Europske unije i Afričke unije. To je situacija u kojoj svi dobivaju, u kojoj nema gubitnika obje strane moraju e, naći e, načina ostvarivanja vlastitih interesa u tom e, partnerstvu. Moramo moramo razmišljati na drugačiji način. Da, Europska unija jest prisutna na afričkom kontinentu, ali nije jedini akter. Dakle, neće ni biti mi moramo naprosto e, prihvatiti e, to činjenično e, stanje E, moramo uspostaviti odnose s različitim akterima, posebice kada je riječ o izgradnju otpornosti. U nedavnim posjetama afričkim državama stalno se postavljalo istalo, isto pitanje, dakle ne vidimo učinak fondova koji se usmjeravaju u ove zemlje. Mnoge osobe i mnoge i mnogi akteri ne osjećaju e, učinak zato što ulaze zapravo u ovisnički odnos e, sa e, subjektima od kojih te fondove dobivaju. I zato bih za kraj rekla da odbor Libe sagleda ovu tematiku Eh, da pogleda eh, ovu rezoluciju u svijetlu onoga što nedostaje. Dakle, mobilnost eh, migracijskih tijekova i da te i da te dijelove osnaže izvješćem koje ću ja podasrijeti. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Bit ću kratak. Ja također se želim zahvaliti gospodinu Pogu na njegovom radu na ovom dosjeu. Mislim da je ovo izvješće sveobuhvatno, um, ne to je bilo vrlo izazovno, izazovno je govorio i izvjestitelji. Mislim da je vrlo važno naglasiti potrebu, na, um, naglasiti nužnost suradnje između Europske unije i Afričke zemalja te koherentnost politika. Izvjestitelji govori ovdje o peti dimenzija otpornosti, a kao što znamo, otpornost nastaje kroz integrirani pristup, a ne fokusiranjem na izdvojene sektore. Uloga civilnog sektora, privatni sektor, takvim. E, e, to je potrebno e, kao što je dogovoreno, ali i provedba pa planova pa i politika kada je riječ o ulaganjima, kada je riječ o pružanju temeljnih socijalnih usluga. Dakle, to je podjednako važno. Hvala. Eli Hvala, hvala, gospođo predsjedateljice. E, ja također želim zahvaliti izvjestitelju na ovom odlično odrađenom radu, e, na ovom izvješću. E, mislim da u ovaj, ono što je potrebno promijeniti jeste promijeniti cijeli narativ. Naš pristup migracijama treba biti razvoj migracijske politike u skladu sa SDG-om 10. Spominjanje svih novih financijskih instrumenta dokumenta, bilo je riječ o uzajamnom fondu ili, ili e, drugima, mora biti u zakladu s onim instrumentima koji se, čija je svrha uspostavljanja održivosti i e, iskorjenjivanja siromaštva. Sloboda kretanja je ključna, to je ono na što smo mi ponosni i stoga ne smijemo to uskrećivati ili potkopati to načelo u e, Africi. Dakle, ovog popodnjena imali smo sastanak skupine za migracije i bila sam uistinu Eh, iznenađena, šokirana zapravo kakav učinak mogu imati naše politike, naše odluke na regionalne razne primjerice, primjer eh, Nigera, eh, za kolegica iz Argentinije govorila o tome Dakle, mi možemo negativno utjecati na razvoj tih regija, na eh, internet okove migracija. Potom, kada je riječ o oporezivanju i porezima, o tome već je rečeno nekoliko riječi, znate da je to meni vrlo važna tema, jer kao što znate da je Afrički kontinent u posljednjih 50 godina izgubio 1 trilijon dolara. Eh, to je zapravo niti trećina onoga što primaju kao pomoć e, za razvoj, dakle moramo se baviti pitanjem izbjegavanja plaćanja poreza u Africi, dakle ima tu cijeli niz pitanja kojima se moramo baviti, potom pite, također pitanjima ulaganja e, u obrazovanje, obrazovanja mladih ljudi. E, što se tiče izvješća, mislim da idemo korak dalje, dakle E, također naglasiti e, i odnos e, siromaštva i zarazni bolesti, e, te također e, naglasiti naš promicanja prava na, e, zdravlje, pozvati i financije financijski i druge sektore da surađuju na daljem razvoju. Mislim da navisno na sve ovo, ovo je uistinu vrlo pozitivan doprinos, toga zahvaljujem vama i su izvjestiteljima na ovom izvješću. dopustite dvije stvari. Dakle, kao prvo treba bi reći nekoliko riječi, dakle, vidite moje komentare, a onda potom kolega Mišel je također poslao, dakle, mm, e, dopis Dakle, moji komentari, dvije stvari. Dakle, nešto što se, nešto što se tiče samih eh, poreza, dakle, potpuno slažem se s ovime što, je kolega, što su kolegice rekla. Sjećam se da je kolega govorio ovdje i govorio o suradnji sa Afričkom unijom. Rekao je da moramo nastaviti surađivati da govorila o tome da će e, tu biti još snažnija suradnja i mislim da prvo to bismo trebali staviti u izvješće jer e, zapravo moramo vidjeti dakle, što je on radio na području, kako možemo surađivati. Drugo pitanje e, jeste zapravo socijalna otopornost pitanje situacije mladih ljudi. E, dakle, mislim da bismo trebali na ovdje staviti na papir i podršku mladim, mladim ženama. Nećemo uspjeti promijeniti život ljudi u Africi ako mladim ženama ne damo određene e, slobode, poboljšamo njihov život, mogućnost da samostalno donose odluke, dati im mogućnost izbora. Dakle, govorili smo nedavno i o borbi protiv nasilja nad ženama, to je također važno. Važno je pružiti, omogućiti e, ženama pristup obrazovanju i drugim uslugama. To su vrlo važni aspekti i ovog izvješća. A sada ću pročitati e, dakle, izjavu Luja Mišela on je izvjestitelj u sjeni e, odbora Libe, a on tamo piše. Dragi kolega, zahvaljujemo Morisu Pongi na izvrsnom izvješću o strategiji Afrike i Europske unije. Nemam mnogo toga za dodati, samo da na idućem sastanku na vrhu između Europske unije i Afrike koji će se održati u studenom 2018. godinu u Abidžanu treba uzeti u obzir strateške dugoročne perspektive našeg partnerstva. Trebamo se pobrinuti da imamo dobru koordinaciju između partnerstva između Europske unije i Afrike i e, procesa nakon Kotonua ako struktura za koju se komisija e, zalagala za naše e, sudionike, vidimo da imamo drugačije prioritete kojima će raspravljati u sastanku na Bižanu. Što znači da naše prioriteti u okviru odnosa između Europske i Afrike će više biti sasvim dio političkog okvira za razvoj nakon Kotonua. Što se mene tiče, naglasak treba staviti na gospodarskom razvoju Afrike to treba ostvariti, a pritom treba pripaziti da se na pravedan način raspodijeli bogatstvo koje se stvara. Treba pod svaku cijenu izbjeći rekolonizaciju Afrike. Tražim pravu strategiju da razvijemo e, ravnopravan razgovor, ravnopravni forum na kojem bismo mogli razgovarati s jednim glasom i podsjećam da države članice AKP-a predstavljaju 40% država e, koje su članice Ujedinih naroda. Da, evo, to je bilo. Gospodin Nazir je govorio i o procesu nakon e, Kotonova, govorio je također i o tome da potrebi da govorimo jednim glasom u međunarodnim forumima. A sada pozivam kolege iz Europske komisije i iz EAS-a da kažu nekoliko riječi. Kolega Dominiko, a potom kolega Havas iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Dominik, prvo riječ dajem vama. Hvala, ne hvala Linda što ste mi dali riječ i mislim da, eh, da evo, ja ću zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću, izvješću koje dolazi upravo u pravo vrijeme, izvješće koje je prikladno i mislim da je vrlo važno da u pripremi sameta koji će se održati krajem studenog ove godine, um, a rekao bih da tu je bio cijeli niz intervencija koje su javljene za riječ u kojima je upravo naglašena ovaj geopolitička značaj Afrike. Afrika E, odnosno Europa ostaje i dalje je prvi partner Afrike, prvi partner kada je riječ o ulaganjima, prvi partner kada je riječ o trgovini ili e, prvi partner kada je riječ o pruženju razvojne pomoći. E, stoga samet u Abidžanu je mogućnost, je prilika koju ne smijemo propustiti, prilika da još jednom obnovimo ovo partnerstvo, da izgradimo partnerstvo na novim temama temeljima. E, postoju su novi dionici, novi akteri, ali mislim da je u interesu Europske unije, njezinih zemalja članica, da e, i dalje zadrže ovu vodeću ulogu pa, u, ovom partnerstvu. Mislim da je to pravi trenutak da se oja, uspostavi jače političko partnerstvo. Ta će također zahtijevati velika ulaganja, ne samo ulaganja u obliku novca, nego također ulaganja kada je dakle, politička ulaganja, e, dakle dodatan napor članova parlamenta i tako dalje. Dakle, Dakle, e, u samom naslovu e, imamo, e, nemamo mlade, a mislim da je to također nešto što bi trebalo naglasiti. A se bi do 2035 trebala otvoriti barem 18 milijuna novih radnih mjesta, također ispuniti kriterije jasni pristojnih e, radnih mjesta. O tome ste također govorili mnogi od vas. Dakle, e, pitanje postkotonua i odnosa sa e, Afrikom. Mislim da tu zapravo u tom nema nikakve kontradiktornosti, nikakvih proturječnosti. Dakle, mislim da su takva proturječnosti procese u potpunosti komplementarne i da mogu jačati jedan drugi. E, naš je zadatak da osiguramo da se to dogodi. Prošlog tjedna imali smo sastanak, prvi sastanak u Adesu. Cilj je bio zajedno sa Afričkom judom početi na pripremama s pripremljenim radovima za summit i s afričke strane dobili smo prijedlog da se E, da se ta samit e, nazove e, summit Europska unija i Afrička unija. Iako je ovo već peti summit koji održavam u okviru partnerstva s Afrikom, ovo će biti prvi koji će, se, koji će nositi naziv summit Europske unije i Afričke unije. To je bilo ono što, zašto su nas partneri u Africi zamolili i mislim da ne bismo se trebali opirati tom prijedlogu i da bismo ga trebala ispuniti. Dakle, mislim da smo dosta tu usklađeni, usklađeni kada je riječ o ciljevima, o perspektivama samog samita i mislim da ovo izvješće i rezolucija koja će biti, koju će Europski parlament usvojiti nakon e, ljetne stanke, da će oni biti komplementarni i da će dodatno osnažiti ovu komponentu, e, rekao bi ovih, da, zapravo tu je puno više samo od ovih e, razvojnih e, odnosa, tu ima dosta i e, političkih aspekata i važno je zapravo osnažiti ovo političko partnerstvo, političko partnerstvo koje obuhvaća ne samo nekoliko elemenata, nego i mnoge druge odnose između Europske unije i Afrike. Afrika je najbliži kontinent e, Euro, Europe i Europskoj uniji i ima demografsku strukturu koja je s jedne strane problem, a s druge strane može biti i velika e, šansa i za Afriku i za Europu i mislim da je to nam sve otvara zapravo novu priliku, mogućnost koju ne smijemo propustiti i stoga prema mom mišljenju ovo e, E, te upravo to treba biti naglašeno i u ovom izvješću. Stoga hvala vam uistinu na ovom izvješću. Hvala, e, gospođa Hafaz iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala. Hvala. Dopustite e, također da samo nadopunim ono što je Dominik rekao. Puno toga je već rekao. Ja mu se pridružujem njegovim riječima zahvale. Hvala na ovom izvješću, na ovom pozitivnom e, stavu i ujednačenom pristupu e, te e, u ovom e, kontekstu htjela bih skrenuti na planirane zajednički sastanak Europskog parlamenta i e, panafričkog parlamenta neposredno prije održavanja sameta. Što se tiče samog naziva e, ovog, pa, dakle, europsko-afričko partnerstvo, ja bih rekla da je to zapravo bolje tu govoriti o strategiji. Hvala lijepo. Thank you very much. Um, Hvala. Hvala, gospodin e, Ponga. E, želite li možda još nešto reći, odgovoriti na komentare kolega? Samo bih dodao Gospođo predsjedateljice, da želim zahvaliti kolegama koji su se javili za riječ kako bi dodatne elemente iznijeli u smislu razmišljanja i ja s velikim nestrpljenjem očekujem amandmane jer osjećam da imamo zajedničku viziju što se tiče ovog izvješća kojeg sam sastavio i stoga iščekujem vaše amandmane. Hvala vam. Hvala. Htjela bih samo podsjetiti kolege za rok za podnošenje amandmana je 1. rujna 2017. godine 11 sati. Nemojte zaboraviti 11 sati. Dakle, imate vremena tijekom ljeta da pripremite amandmana, ali možda je bolje da ih pripremite sada i odmah pošaljete prije nego što se zaboravite. E, potom imamo još e, dvije točke. Prije nego što zaključimo, e, imamo točku 12, vrijeme za pitanje, nema pitanja. Točka 13, razno, imamo li što pod razno. Sljedeći sastanak je 30. kolovoza od 9 do 12.30 do i 15 do 18.30, 31. kolovoza u 9 sati. Hvala svima koji su danas došli na sastanak, zahvaljujem prevoditeljima i svima želim lijep odmor tijekom ljetne stanke. Naporno ste radili tijekom godine i zaslužili ste odmore. Hvala vam lijepa.